Bonjour à toutes et Dobar dan svima, molim vas zauzmite svoja mjesta. Vrijeme je da počnemo. Danas imamo doista nabijen dnevni red, eto okupili smo se nakon ljetnog prekida i odmah tako. Kao prvo, nadam se da vam je svima bilo dobro ljeto, ugodni bez ugodno ljeto bez obzira jeste li se odmarali E, ili nešto drugo. U svom slučaju nadam se da ste ponovo napunili e, baterije. Dobro, znači mi sad odmah trebamo snažno krenuti e, jer zbilja je, kao što sam rekao, dnevni red pretrpan. Dakle, radimo danas cijeli dan i sutra. Imat ćemo prezentaciju o finskom predsjedništvu, te e, ćemo imati predstavnike agencija, europskih agencija e, u područjima koja su u nadležnosti odbora LIBE. A također ćemo imati i glasanje sutra, odmah na početku u 9 ujutro, pa vas molim e, da ne zaboravite svoje e, kartice. Dakle, već od samog početka sutra morate imati karticu. E, danas nakon ručka imamo e, sjednicu in kamera. Dakle, nakon našeg redovnog sastanka imamo sastanak in kamera, imat ćemo i sastanak koordinatora kasnije u danu. Ali eto, za početak molim vas da usvojimo dnevni red, kao što obično to radimo. Vidjeli ste ga, imate ga pred sobom. U e, njemu do duše ima nekih promjena, dakle neke promjene u nacrtu dnevnog reda. Znači, trebamo usvojiti, to nam je prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. E, međutim, točku 20 koja se odnosio na sporazum Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka s popisa e, imena putnika. E, tu točku smo odgodili, dakle nećemo o njoj sutra raspravljati. E, ima li tko kakvih komentara, prigovora? Ako ne, onda usvajamo dnevni red. Što se tiče informacija o jezičnom režimu, imate na raspolaganju sve jezike osim latvijskog, irskog, E, e, dakle, sve e, ostale jezike možete koristiti. Having finished this morning session, tokom dopodneva ćemo imati finski na raspolaganju, no poslije više ne. Dakle, prihvaćamo prijedloge e, i preporuke koordinatora e, prema e, članku prema pravilu 214 imamo dosta dugi popis predloženih kandidata za izvjestitelje, o tome ćemo kasnije govoriti, a no to ćemo, time ćemo se kasnije baviti jer prvo trebamo saslušati E, predstavljanje finskog predsjedništva. E, slažete li se da usvojimo takav redoslijed? Da. Hvala. A prije nego što krenemo, dozvolite mi da si dozvolim da vam skrenem pažnju na činjenicu da je Jenny Berdeli preminuo, on je bio europski eh, nadzornik eh, za osobne podatke. Eh, izuzetno nam je žao što je preminuo. Žalosni smo zbog toga. Surađivo je s nama, bio je ovdje više puta, razgovarao s nama o različitim temama povezanima sa zaštitom podataka. Bio je prijatelj mnogima od nas u ovome odboru i tijekom ljeta smo saznali da je preminuo bio je vrlo teško bolestan, pa vas molim da mu odamo poštovanje. Mi danas na dnevnom redu imamo točku povezanu sa Europskim eh, za e, osobne podatke, zaštitu osobnih podataka, ali mislim da je bolje da sada odmah mu odamo počas minutom šutnje. Svakako ćemo izraziti e, sućut u ime cijelog našeg odbora, njegovoj obitelji, a mnogi će od nas to možda i osobno učiniti, jer mnogi smo imali kontakte e, s njime. Prijeđimo sada, onda znači na prvu točku dnevnog reda, par će nam, ćemo imati predstavljanje finskog predsjedništva e, vijeća. Obratit će nam se gospođe Maja Henriksson, ministrica pravosuđa i gospođa Marija Ohisalo, koja je ministrica unutarnjih poslova u finskoj vladi. Podsjećam vas da ćemo nakon njihovih izlaganja imati ovaj krug pitanja u, povezanih sa predsjedništvom, finskim predsjedništvom i tada će ta pitanja postavljati koordinatori, svatko će imati dvije minute na raspolaganju, a pokušat ćemo sačuvati nešto vremena i za ostale članove našeg odbora. Vjerovatno će imati najviše minutu i pol na raspolaganju. Za sve skupa mora trebati najviše dva sata i moramo cijelo vrijeme imati na umu tajming, e, odnosno vrijeme koje nam je na raspolaganju e, tijekom cijelog sastanka jer doista imamo nabijan dnevni red i svi oni koji su nadležni za pojedine agencije koje su u, području u kojem e, je nadležan odbor Libe, svi će oni dolaziti ovamo i doći će u određeno predviđeno vrijeme, dakle važno je da poštujemo e, taj program. No, dozvolite mi da sada e, zaželim srdečnu dobrodošlicu i gospođi Henrikson i gospođi Ohisalo. E, oni će svaka imati 15 minuta na raspolaganju, znači to je prvih pola sata. A onda nakon toga će, kao što sam rekao, e, koordinatori moći postaviti pitanja. Imamo velika očekivanja od naših e, goši, odnosno cijelog finskog predsjedništva. Ovo nije prvi put da finska predsjedništva da Europskom unijom. Sjećam se onog imali smo izvrsno neformalno e, normalno vijeće ministara e, čakom ljeta. Bio je izvrsno organiziran i doista su finski domaćini bili vrlo, vrlo gostoljubivi. E, zahvaljujem na tome i evo sad je vrijeme da nam predstavite ciljeve svog predsjedništva. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče Lopez Aguilar. E, dobar dan svim e, članovima ovog odbora, odbora Libe. Vrlo mi je drago što sam ovdje s vama i vidim da ste se okupili u doista velikom broju, gotovo svi su ovdje. Vrlo mi je drago što sam ovdje i što vam mogu predstaviti prioritete finskog predsjedništva Vijeća Europske unije u području pravosuđa. Naime, E, mnoge teme upravo iz nadležnosti ovog odbora su u središtu našeg interesa. U svibnju su europski građani vrlo jasno pokazali da podržavaju europsku suradnju. Imali smo najveći broj izlaska na e, birališta tijekom 20 godina što je Europskom parlamentu dalo snažan mandat da djeluje, da donosi odluke, u ime građana i za korist građana Europske unije. Ovaj e, povećani izlazak na, e, odnosno visoki izlazak na biralište je vrlo važan i daje e, demokratski legitimitet institucijama Europske unije. Ja vam stoga želim čestitati što ste uspjeli motivirati birače u svojim zemljama. Slogan našeg predsjedništva je održiva Europa, održiva budućnost. Vjerujem da Europska unija može postići i mora postići rezultate, ali može ostvariti rezultate samo zato što je Europska unija zajednica vrijednosti. Istoga, zapravo prvi prioritet finskog predsjedništva želim naglasiti našu punu opredjeljenost da učinimo sve što možemo kako bismo osnažili naše zajedničke europske vrijednosti. Vladavina prava je ono što nas povezuje, ono što nas drži e, na kupu i ona djeluje e, i utječe na svaki aspekt e, našeg rada. To su teme od temeljnih ljudskih prava do jedinstvenog tržišta koje će dobro funkcionirati. Svako kršenje vladavine prava podriva povjerenje građana i povjerenje tvrtki u e, njihova prava i time slabi povjerenje u cijeli europski sustav. Upravo su to razlozi zašto Finska želi osnažiti instrumente koje već imamo u pogledu očuvanja vladavine prava u Europskoj uniji. I stoga pozdravljamo e, nedavnu komunikaciju komisije o osnaženju vladavine prava i o tome što je uspostavljen jedan novi e, mehanizam godišnjeg izvješćivanja. Mi smo opredeljeni za rad na unapređivanju ciljeva koji se navode u komunikaciji. Europski parlament, a naročito ovaj odbor, odbor LIBE, su znatno pridonijeli europskoj opredjeljenosti za vladavinu prava. Održana su mnoga saslušanja, donesene su brojne rezolucije Europskog parlamenta koji su i nas navele i omogućili nam da imamo e, učinkovite instrumente u pogledu vladavine prava. Imajući to na umu, odlučila sam da postavim upravo na temu načela vladavine prava na dnevni red neformalnog sastanka ministara pravosuđa održanog u srpnju. Naime, učinkovitost, neovisnost i kvaliteta nacionalnih pravosudnih sustava je, ima ključnu ulogu u očuvanju vladavine prava. To su načela koja treba provoditi, a njihova provedba e, utječe na suradnju u europskom pravosudnom prostoru koji se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju. Finska je uvjerena da financiranje sredstava Europske unije ima ključnu ulogu u ovom setu instrumenata, oruđa koje su nam na raspolaganju. E, finsko predsjedništvo će nastojati pomaknuti ili unaprijediti e, pregovore o stvaranju jedne nove veze između e, financiranje sredstava Europske unije i poštivanja vladavine prava. Također e, imat ćemo novi fond za prava i vrijednosti koji je jedan važan financijski instrument koji podržava civil, organizacija civilnog društva i promiče europsku kulturu vladavine prava. Članak sedmi također pripada ovoj grupi instrumenata. E, on je pokrenut jer je bilo neophodno. Finska namjerava dalje raditi na provođenju te procedure. E, Vijeće za opće poslove kojim predsjeda moj kolega, ministar Tupurajnen, je već e, dobio jedan pregled situacije u pogledu situacije u pogledu Poljske, a isto tako će održati prvo saslušanje e, s Mađarskom, to će se dogoditi u rujnu. Temeljna prava e, su vrlo usko povezana sa demokracijom i sa vladavinom prava. U prosincu ćemo obilježiti deset godina e, od trenutka kada je Europska povelja o temeljnim pravima postala obvezujuća. Ona je jedan e, važan iskaz naših zajedničkih vrijednosti i treba ju učinkovito provoditi kako bi građani Europske unije u potpunosti mogli uživati u svojim pravima. E, također treba nastaviti rad na pristupanju Europske unije, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Potrebno je i intenzivirati naša nastojanja da osiguramo jednake prilike za sve i da se bojimo protiv e, e, diskriminacije. Stoga pozdravljam opredjeljenost sljedeće buduće predsjednice komisije E, za donošenje europske legislative u borbi protiv diskriminacije. I finsko predsjedništvo će snažno raditi u tom e, smjeru i želi postići e, rezultate u tom području. Sljedeća tema korupcija koja znatno podriva vladavinu prava. Korupcija je i dalje izazov razvoj Europske unije koji utječe na sve države članice. Ona predstavlja prijetnju sigurnosti i e, opterećuje i koči ekonomski razvoj. Iz tih razloga želim da e, vijeće provede ozbiljnu raspravu o načinima kako možemo intenzivirati europsku suradnju u borbi protiv korupcije. Dame i gospodo, naši zajednički temelj vrijednosti, dakle koje su nam temelje, je e, važan i nužno treba doći do izražaja i u nastojanjima povezanima sa područjem sigurnosti. E, mi želimo imati jedan široki pristup koji će omogućiti e, sigurnost. To je jedan od naših prioriteta o kojem želim s vama razgovarati. Unutarnja sigurnost je proizvod jednog cijelog niza lanca, možemo reći, aktivnosti i aktera. E, jedan od njih je e, e, suradnja u području kaznenog pravosuđa. Važno je da on dobro funkcionira, ta suradnja među državama članicama i ona je neophodna jer sigurnost traži da imamo jedan učinkovit lanac kaznenih postupaka. Sigurnost, dakle, traži da budemo učinkoviti u tom području. Na razini Europske unije e, e, djeluju i agencija Eurojust i budući e, ured Europskog ureda javnog tužitelja koji oboje imaju važnu ulogu u ovom E, mi ćemo tu e, blisko surađivati sa Europskim parlamentom kad bismo već ovu jesen imenovali e, glavnog europskog tužitelja. To je vrlo je važno da se to pitanje brzo riješi. Sprečavanje zločina mora biti jedan od naših glavnih zadataka. Međutim, e, zločini se ipak događaju i događati se i kada se to dogodi, onda u, nam u fokusu moraju biti žrtve. Tijekom našeg predsjedništva željela bih sama razgovarati o tome što možemo još više učiniti ili možemo li učiniti više kako bismo e, osnažili poziciju žrtvi. Naše predsjedništvo će dalje raditi e, na pripremi e, pristupanja Europske unije Istanbulnoj konvenciji. U ovom prilikom želim potaknuti one države članice koje još uvijek nisu ratificirale tu konvenciju da to učine bez daljnjeg odgađanja. Što se tiče nedovršenog zakonodavnih e, zadataka i poslova, Vijeće je već usvojilo stajalište o prijedlogu komisije o Eh, elektroničkim dokazima u kaznenim postupcima. I sada čekamo eh, da dobijemo stajalište Europskog parlamenta u tom pitanju. Sasvim je jasno da je digitalna revolucija promijenila i način na koji se eh, djeluje, na koji djeluje kriminal. E, i stoga moramo poboljšati pristup elektroničkim e, dokazima. Istovremeno vrlo je važno osigurati i visoku razinu zaštite podataka i poštivanja temeljnih ljudskih prava. Na kraju željela bih se vratiti na temu europske demokracije. Europski je parlament e, imao i dosad vodeću ulogu u zagovaranju načela transparentnosti i dobre uprave u postupcima donošenja odluka na europskoj razini. Naime, upravo transparentnije donošenje odluka e, približava E, institucije Europske unije građanima Europske unije. E, Finsko će predsjedništvo trajno promicati transparentnost u svim zakonodavnim dosjejima i e, otvorit će ih javnosti, odnosno omogućiti raspravu javnosti. Također ćemo objaviti informacije o svim sastancima koje će finski ministri i e, trajni predstavnik Finske Prevskoj uniji imati sa e, lobistima. Zahvaljujem vam na evo, ovoj prilici što ste me pozvali, što sam se mogla obratiti i veselim se našoj budućoj bliskoj suradnji e, tijekom finskog predsjedništva i nakon toga. Biće mi drago da odgovorim vaše pitanje. Hvala vama, e, ministrice Henriksson, što ste se tako konkretno pozabavili upravo onim temama koje su od nam od interesa. Hvala. Sada pozivam gospođu Ohisalo. Imate 15 minuta. Izvolite. Thank you. Hvala uvaženi predsjedniče. Bilo mi je zadovoljstvo što smo se sastali u Helsinkiju pred nekoliko mjeseci. Dragi zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, hvala što ste došli. Čast mi je što sam danas s vama i da vam mogu nešto reći o prioritetima finskog predsjedništva E, izazovi i fenomeni koji su povezani sa međunarodnom e, internom sigurnošću i granicama. Imamo mnoge izazove raznih vrsta, prirodne katastrofe, e, nestašica vode, terorizam. Imamo rast populacije, razne bolesti, terorizam, organizirani kriminal, hibridne opasnosti. Kako bismo e, se odazvali tim izazovima, moramo anticipirati izazove e, koji nastaju u našem okolišu. E, multidisciplinarni, sveobuhvatni pristup unutarnjoj sigurnosti konstruktivan je način da se rješavaju sve kompleksni izazovi i opasnosti. Socijalna dimenzija sigurnosti, uključujući integraciju svih članova društva, i borba protiv siromaštva, socijalne ekskluzije i diskriminacije igraju ključnu ulogu u sprečavanju e, tih problema. Poštivanje ljudskih prava i vladavina prava esencijalni su za ispunjavanje naših e, sigurnosnih kriterija. Finska predsjedništvo promiče raspravu o budućoj, e, budućem smjeru unutarnje sigurnosti u Europi i Europskoj uniji. Ključni element je promicanje operativne suradnje između e, naših vlasti. E, pravosuđe i unutarnji poslovi te agencije igraju važnu ulogu. E, sprovođenje prava i suradnja će se bazirati na tehnološkim rješenjima i informacijskim sustavima. U tom je kontekstu važno je da osiguramo da se postojeći zakoni provode. Finskog predsjedništvo podcrtava da u pravosudnom suradnji svaka faza kaznenog pravosuđa ima važnost za unutarnju sigurnost. Mjere trebaju pratiti daljnju suradnju kaznene suradnju na području kaznenog pravosuđa. E, hibridne prijetnje e, se pojavljuju u cijeloj Europi. Rad na unutarnjoj sigurnosti e, se treba promicati, to treba jačati otpornost našeg društva. Trebamo zajednički djelovati na strukturirani i koordiniran način. Zajedničke akcije Europske unije su potrebne kako bi se poboljšala kibersigurnost kritičnih infrastruktura. U posljednjih nekoliko godina e, je bilo manje terorističkih napada, međutim ta je opasnost još uvijek velika. E, mjere koje poduzimaju e, države članice moraju biti učinkovite i ne smiju se obazirati na ideologiju. Dok su fenomen stranih boraca i džihadista stalno prisutni, to nisu jedine opasnosti. Teroristička prijetnja ekstremne desnice je jedna od stvari koje trebamo rješavati. Prevencija nasilnog radikalizma i borba protiv terorizma idu ruku pod ruku. Te mjere su zasnovane na cjelokupnoj situaciji i ocjenjivanju opasnosti kao i na istraživanju i podacima. Fokus finskog predsjedništva će biti na ocjenjivanju učinkovitosti mjera koje poduzimamo. Također ćemo nastojati e, promicati sposobnost Europske unije da se pripremi za nove opasnosti. Moramo e, paziti na to da e, mrežni okoliš ne iskorištavaju teroristi za nezakonite svrhe. E, sadržaj e, na internetu terorističkih organizacija igra važnu ulogu u tim napadima. E, svjesni smo toga. Mi ćemo promicati sve propise i zakone koji se bore protiv toga. Zakonodavstvo mora biti tako jasno da svi akteri budu svjesni svojih dužnosti i odgovornosti i da reagiraju u hitnim situacijama. Moramo nastaviti suradnju E, sa providerima internetskih usluga. E, teroristi i kriminalci ne putuju samo avionima, koriste druge načine putovanja. Kako bismo istraživali te, ta kaznena djela, moramo pogledati e, kako možemo prikupljati podatke o popisu imena putnika E, ti su podaci vrlo važni u e, prekograničnoj suradnji. Također moramo identificirati nove e, opasnosti, uključujući mogućnosti i izazove koje se zasnivaju na novim tehnologijama. Moramo biti proaktivni i pripremiti se za njih. Važno je da razvijemo kibersigurnost kao dio E, sve jače uloge Europske unije kao aktera na području sigurnosti. Borba protiv kiberkriminala i kiberopasnosti e, e, zahtjeva sredstva, sposobnosti i brzo djelovanje. U borbi protiv kiberkriminala važno je osigurati da elektronski dokazi budu skladišteni i otkriveni policiji što je prije moguće. E, moramo e, ubrzati e, razmjenu informacija, međutim suverenitet država članica mora također biti uzet u obzir. Umjetna inteligencija i automatizacija su ključni za daljnji razvoj unutarnjeg tržišta Europske unije. To će promijeniti operativni okoliš naših vlasti Unutarnja sigurnost eh, mora stalno pratiti te razvoje, a policija i druge eh, slične organizacije moraju imati eh, podobne alate na tom području. Moramo istražiti i paziti da naše zakonodavstvo osigurava unutarnju sigurnost uz poštivanje temeljnih ljudskih prava. E, problemi povezani sa zaštitom informacija i zaštitom privatnosti e, moraju biti uzeti u obzir u cjelokupnom tehnološkom razvoju. 5G mm, e, tehnologija igra važnu ulogu u sigurnosti Kucija Kubini. hoće li se nadalje poduprijeti e, poziv Vijeća Europe da se na Malti e, pozorno istraži slučaj ubojstva novinarka od prije dvije godine? Kad je o migracijama riječ, potreban nam je sustav koji osigurava sigurnost, u pitanjima spašavanja, ali isto tako i pitanjima iskrcavanja. potrebno je pozabaviti se i dijeljenjem odgovornosti među državama članicama. Vidjeli smo Maltu, Italiju, Grčku, Španjolsku, e, koliko su imali problema ljet biti, to ne bi trebalo biti tako. Govorite također i o mehanizmu privremene relokacije kao nešto što bi trebalo uspostaviti. Na što će se predsjedništvo usredotočiti? Hoće li se više naglaska staviti, gospođo Hisalo, na stalni mehanizam kad je o azilu riječ, dakle u pogledu revizija E, također specificirate u svom programu a, i detalje u vezi s paketom i pitanje koliko on izvedi. E, činjenica jest da taj paketni pristup teško može biti uspješan u situaciji gdje Europski parlament još uvijek čeka na vijeće da e, usvoji svoj stav na dva od pet dosije u pogledu azila. Dakle, hoćete li moći pogurati stvar kako bi države članice došle do rješenja na početku našeg mandata kako se dakle ne bismo našli u situaciju u kojoj smo se našli prije nekoliko mjeseci. Hvala lijepa gospođa Sipil u ime socijalisti i demokrata. Hvala vam lijepa na vašim prezentacijama. Drago mi je da spomenjate u pitanju sigurnosti da nema smisla ići parcijalno, odnosno imati zakone ukoliko se oni ne mogu provesti u praksi. A, ponekad kao da nedostaje politička volja za provedbu, a možda i pravosuđe i drugi relevantni sektori nisu dovoljno opremljeni kako bi proveli što treba provesti. Dakle, je li to nešto o čemu razgovarate u vijeću i hoćete li pokušati pronaći način kako poboljšati situaciju? Također, Spominjali ste i socijalne i opće aspekte u vezi sa sigurnošću. A to bi bilo moje pitanje vama, kad je u integraciji riječ, slažete li se da to ne predstavlja izazov samo kad je riječ o osobama koje dolaze iz trećih zemalja, nego da je i unutar naših društava, dakle unutar e, naših društava sa pojedinim dijelovima populacije, sa nekim građanima imamo problema s integracijom. E, je li to tema pri vijeću? Kad je vladavini prava riječ. Drago mi je da ste pocrtali kako vladavina prava, demokracija i temeljna prava predstavljaju bitne aspekte. Spomenuli ste povelju o temeljnim pravima E, to doista treba promatrati kao jedinstvenu cijelinu, a promatrati to zajedno. Drago mi je zbog toga. Spomenuli ste i članak sedmi. Možete li, molim vas, e, dati neka ažurirana informacije o aktualnom stanju u vezi sa člankom sedmim s jedne strane, mađarskom i poljskom s druge? Također, kako je vaše gledište u vezi s time? Ukoliko u vidu reakcije neka država članice riječ je više članica od te dvije. Ukoliko te članice ne budu poštivale prava i vrijednosti Unije, odnosno prava građana, e, kako je vaše gledište u vezi sa uskraćivanjem Europskih fondova za te zemlje? E, Gospođa Vesala, e, je također spomenjala moguće e, širenje pristupa vezi s podacima iz popisa imena putnika. Međutim, e, čuli smo već i prije ljeta da su mnogi rezultati e, proizašli kao lažni rezultati. Dakle, kad je riječ o toj ekstenziji sustava PNR za popis imena putnika, kako je vaše gledište u vezi sa učinkovitoću toga alata u suzbijanju kriminala, naročito u borbi protiv terorizma, odnosno ekstremističkog desničarskog terorizma, da budemo konkretni? Koje su su to činjenično zasnovane razlozi zbog kojih bi trebalo razmatrati širenje sustava PNR. Moje posljednje pitanje. Spomenuli ste 5G e, i pristup e, tijelima za provedbu zakona u kontekstu mreže 5G. Možete li molim vas malo elaborirati što zapravo mislite pod e, tom mogućnošću da sektor provedbe zakona djeluje u kontekstu mreže 5G? O čemu je konkretno tu riječ? Koliko vidimo, Poljska je postigla sporazum sa SAD-om na temu rada sa mrežom 5G. Hoće li to utjecati primjera radi na naš rad i što su oni konkretno odlučili? Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Siba, za grupu e, Renew. Zastupnica preuzima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući hvala dvama ministricama. Doista pružamo dobrodošlicu finskom predsjedništvu i vašim ambicijama, vašem svježem gledištu na stvari. Spomenuli ste mnoge teme. Međutim, dvije bi bile naročito važne za grupu Renju. E, jedna se tema tiče vladavine prava. Doista sam sretna što je finsko predsjedništvo naglasilo tu temu, Mislim da možemo zaključiti kako je otvorena pitanja u vezi s vladavinom prava opće prepoznat problem. E, premda se sustavi mogu razlikovati, pa i tradicije. Vrijednosti nisu podložne pregovorima i e, nije to nešto što bi bila nacionalna posebnost imamo standarde, standarde u pogledu vladavine prava, temeljnih prava. Vidimo kako se to ne provodi na identičan način diljem Europe i to moramo prepoznati. Trenutno imamo dvije zemlje koje su podružne postupku po članku 7, Mađarsku i Poljsku, međutim, Postoje tu i zabrinutost u vezi s drugim zemljama, kao što je već rečeno. Stoga pružamo dobrodošlicu prijedlogu Europske komisije za novi mehanizam izvješćivanja. Sutra ćemo s gospodinom sam razgovarati o tome. No, klub Renju doista bi želio vidjeti e, osnažen prijedlog e, nalik onome što je e prihvatio u smislu šireg pristupa. Dakle, predlažemo da Europski parlament pripremi izvješće na vlastitu inicijativu kao reakciju na prijedlog komisije. Također, e, pitala bih vijeća jednu stvar. Biste li e, bili voljni razgovarati o zajedničkom mehanizmu za cijelu EU uniju umjesto da imamo situaciju gdje svaka institucija ima vlastiti mehanizam. Dakle, djelovanje kroz jedinstveni mehanizam na temelju jedinstvenih standarda. Nadalje, željela bih znati je li istina da će finsko predsjedništvo na agendu vijeća staviti članak 7. protiv Mađarske uz formalni poziv Europskom parlamentu, kako smo mi to zapravo niz mjeseci očekivali. I u konačnici pitanje azila i migracije. E, možemo, samo još par sekundi, gospodine predsjedavajući. Dakle, ono što treba učiniti je to da vijeće konačno pre, donese odluke u vezi s paketom koji je već niz godina na stolu. Možda ukoliko vijeće nije u stanju izvesti, provesti svoju dužnost, jer to je dužnost prema građanima, možda bi onda trebalo uzeti u obzir mjere kojim bi se vijeće prisililo na određene stvari. Možda bismo trebali razmotriti zamrzavanje proračuna dok vijeće ne izvrši svoju dužnost i ne donese odluke. Hvala, a sada za klub zelenih, gospođa Strik. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. hvala eh, objema ministricama na jasnim i zanimljivim prezentacijama. Želim vam puno sreće, a želim vam ujedno i čestitati i pohvaliti vas za program. S eh, slavimo 20 godina zaključaka iz Tempera upravo tijekom finskog predsjedavanja. E, to je dobra prigoda da razmotrimo ciljeve tih zaključaka iz Tempera i e, razvoj događaja, aktualnu situaciju 20 godina nakon toga. E, gospođa lo je već spomenula da je teško doći do sporazuma o internoj migraciji, internoj internom aspektu migracije i zila. No, tu postoji suradnja sa trećim zemljama, ta mogućnost kako bi se spriječile migracije i kako bi se surađivalo na pitanju readmisije. Aktualna praksa. Kad je o politici vanjskih migracija riječ, e, usko su povezana s pitanjem temeljnih prava u Uniji. Dakle, trebamo zapravo imati to kao vodeću smjernicu u svim političkim područjima. Pogledamo li Libiju, imamo grozan primjer gdje su migranti izloženi nasilju i zlostavljanju, no istovremeno EU plaća Libijskoj obalnoj straži e, rad na suzbijanju migracije. Vidimo isto tako i situaciju u drugim tranzitnim zemljama gdje migranti završe u slijepoj ulici bez pristupa adekvatnim postupcima u vezi sa zilom, nemaju odgovarajuću zaštitu. Znam da je finsko predsjedništvo zabrinuto zbog toga i pitam se, možda bi ministrica mogla komentirati, e, koje se tu mjere predviđaju kako bismo se pobrinuli za to da suradnja sa vanjskim akterima ide ruku pod ruku sa pitanjem ljudskih prava. Primjera radi. postoji li pozitivan stav prema procjenama stanja ljudskih prava, kako bismo znali koje će biti utjecaj na izbjeglice i migrante. Također, tu je i pitanje neovisnog mehanizma monitoringa. E, također valja biti oprezan kad je riječ o negativnim poticajima za treće zemlje, sankcijama konkretno ukoliko ne surađuju. Naime, e, to može utjecati na mnoge druge političke ciljeve koje imamo u suradnji s trećim zemljama. Imamo posljednje pitanje, bilo bi sljedeće. Zadovoljni smo prijedlogom za više pravnih kanala i pitamo se može li radna migracija predstaviti jednu perspektivu koja bi, se mogla, koja bi mogla jačati tijekom vašeg predsjedavanja. Molim vas da se držimo vremena s obzirom na intenzitet rasprave i količinu tema. Dakle, imamo dosta toga što valja obraditi, pa vas molim da se držite ograničenja od dvije minute. E, sada dolazimo do kluba IDE. E, hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Štovana ministrice Hendrikson i Johi Salond, ja ovdje e, zamjenjujem Lauru tesari iz Finske koja e, sada kako nada da ćete učiniti, da ćete dati maksimum za Finsku. Prije dvije godine imali smo također izazova u kontekstu Estonije. Imam nekoliko pitanja u vezi s raznim politikama koje ste spomenuli u govorima. Prvo bih se pozabavio vladavinom prava. Da kako ukoliko E, imamo određena pravila, sve države članice trebaju se toga držati. No, istovremeno kao da postoje dvostruki standardi u pogledu neke politike Unije. Kad pogledamo e, pitanje regulacije, dakle sve države članice slažu se da treba određene stvari slijediti, recimo da, svi, da su svi odgovorni za vanjske granice, za nezakonite migracije, no danas vidimo organizacije političare, čak i Europsku komisiju pa i nadležnog povjerenika Bramopolusa, kako ugovorima podržavaju eh, eliminiranje dublinske regulacije, dublinske uredbe. Dakle, s jedne strane, govorimo i uočavamo kako imamo problema s vladavinom prava. S druge strane, mnogi ljudi u Uniji zaključuju kako je sasvim u redu eliminirati e, jedan, jedno zakonsko rješenje poput ovoga. Nadalje, e, spominje se često i pitanje novog sporazuma u vezi s migracijama Unije. Dobar dio zemalja u proteklim godinama obećava rješenja za sve države članice, no ništa se još nije učinilo. Vidite li tu jedan negativan rizik? Ukoliko dođe do prevelikog pritiska e, za ta rješenja koja predlaže Europska komisija, recimo to da ćemo imati, ne znam, zajedničku migracijsku politiku, da ni jedna država članica neće više poimence biti odgovorna za vanjske granice, da možda iz toga proizlazi prevelik rizik za stabilnost u Uniji i da jednostavno prevelik rizik e, to kao mogućnosti u kontekstu Brexita i nadalje, kad je riječ o Mađarskoj članku 7. Istovremeno, Mađarska ima više od milijardu eura ulaganja u zaštitu vanjske granice. Smatrate li to dobrom idejom da se ulaže u tu svrhu zaštite i podržavate li istu tu politiku i za Italiju, Grčku i druge zemlje? Hvala lijepo i sretno. Očito E, štovane ministrice, dakle tu smo imali gospodine e, Madison, a ne kolegicu Analisu Tardino u ime kluba IDEA. A sada e, ćemo čuti ECR i gospodina Prokašini. Hvala lijepa. Želio bih zahvaliti finskim ministricama na jutrošnjim prezentacijama i sada samo nekoliko kratkih komentara s moje strane možemo uočiti kako pitanje upravljanja migracijama mm, predstavlja nešto što izlazi iz četiri ključna stupa. Kad je riječ o prioritetima predloženima od strane finskog predsjedništva, mislim da je to stvar koja izaziva zabrinutost. Naime, upravljanje migracijama e, je bitno pitanje, pitanje koje što više u najvećoj mjeri brine ljude u Europi. Dakle, moje prvo pitanje ticalo bi se mehanizma privremene relokacije. A što možemo vidjeti u programu. Mislim da bi bilo dobro imati jasniju distinkciju i izbjeći nesuglasja. Dakle, pitanje relokacije uvijek treba biti privremeno E, taj premještaj ne treba nikada izlaziti iz okvira privremenosti. Ono što međutim ne želim vidjeti e, jest nejasnoća e, pa i u izričaju. Dakle, postoji pravo da se na određenom mjestu bude. I tu dolazimo do pitanja tko zapravo ima pravo na međunarodnu zaštitu. Mi smatramo da odabir tko ima, a tko nema pravo na međunarodnu zaštitu predstavlja nešto o čemu treba odlučiti u zemlji porijekla, a ne u e, odredišnoj zemlji. Da, tako, Dakle, vidjeli smo već pristup koji dovodi do problema nasuprot tome. A onda dolazimo i do pitanja vladavine prava. Svi se slažemo da se vladavina prava odnosi na zaustavljanje korupcije, na spriječavanje napada na novinare. Svi se oko toga slažemo. Međutim, problem nastaje kad vladavina prava postane alat za političku argumentaciju, kad se pretvori u batinu kojom se maše naokolo protiv bilo koga tko se drzne razmišljati drugčije, što se odnosi i na nas konkretno. Rekao bih da iz toga proizlazi značajan rizik za našu demokraciju. Cornelia Ernst za Hvala lijepa i naš klub želi puno sreće e, finskom predsjedništvu. Imam dvije teme i pitanja. Prvo je vladavina prava Uvijek govorimo divno o vrijednostima Evropske unije, ali mi ih se ne pridržavamo. E, spominje se Poljska, Rumunjska, Mađarska. E, tu vidimo mnoge probleme. E, kršenja vladavina prava su sve češća. Pitanje se tiče instrumenata, alata za očuvanje i ocjenjivanje e, vladavine prava. E, koje alate želite dalje razvijati? Što će se konkretno dogoditi sa velikim krivcima za kršenje prava unutar Evropske unije? E, navedite nam konkretne mjere protiv toga. A drugo pitanje su migracije. Gospođa Hizalo Eh, mnogo ste govorili o unutarnjoj sigurnosti. Eh, ja sam mislila da ovdje živim u jednom bunkeru u Europi izvan mog ureda, međutim situacija baš nije dobra. Eh, ja bih htjela čuti od vas. Situacija na sredozemlju je katastrofalna. Mnogi su ljudi poginuli 14 zemalja su se eh, izrazile spremnima da eh, prihvate te ljude. Eh, želite li stvoriti koaliciju spremnih za prihvaćanje ljudi koji ginu na sredozemlju? Hoće li biti nova, hoće li doći do nove misije Europske unije za spašavanje tih ljudi? E, ovaj zajednički sustav za azil. Mi smo e, već dali prijedlog o tome. Mi već dvije godine spremni za pregovore. Hoćete li se e, pozabaviti tim našim prijedlozima kako bismo počeli pregovore? Hvala lijepa. U redu, hvala. Sad smo imali krug znači koordinatora. E, možda šest minuta za svaku od ministrica da odgovore na pitanje i komentare, tako da ipak ostane nešto vremena za poprilično velik popis zainteresiranih članova koje ja već imam. Gospođa Hendrikson. Hvala vam svima. Evo preći ću na švedski, tako da evo oni od vas koji ne razumijete švedski, e, predlažem da uzmete slušalice. And how much time do I have? Koliko vremena imam? Recimo šest minuta. Jel, eh, hvala vam eh, svima, hvala vam na svim eh, teškim pitanjima i na velikom broju pitanja o principu vladavine prava. Raduje me što ih je toliko jer je vrlo, vrlo važno da svi mi u Europi e, surađujemo na snaženju Europske unije, da to činimo zajedno za dobrobit naših e, građana, a to znači da moramo osnažiti načelo vladine prava. Pokušat ću biti konkretnija jer nekoliko vas je bilo koji ste tražili konkretne odgovorne. Znači, važno je da osnažimo zajedničke vrijednosti, e, a tu je načelo vladavine prava prioritet, mora biti prioritet za, u našem budućem radu, budućem radu Europske unije. E, to znači da ćemo se snažno angažirati na tim zajedničkim vrijednostima jer mislimo da su upravo one ono što Uniju čini snažnom. Dakle, dok smo mi predsjedavajuća zemlja, želimo biti aktivni u tom smjeru i želimo pokušati pronaći rješenja. E, mi ćemo dakle raditi na razvijanju instrumenata koji će omogumiti realizaciju e, vladavine prava. Želimo to razviti, e, želja nam je da pronađemo bolje, učinkovitije načine e, osnaživanja, poštivanja zajedničkih vrijednosti. Jer rekla sam da ima neki problema u tome kako to neki rade. U tom smislu dakle želimo razviti redoviti, snažan dijalog e, na Vijeću za opće poslove, tako da bismo mogli u potpunosti razviti e, načelo e, vladine prava. Također mislimo da trebamo održavati redovne diskusije o tome kako svi ispunjavaju ili kako su ispunjavali u protekloj godini e, vladavinu prava. E, u tom smislu, dakle, podržavam onu komunikaciju koju je komisija dala u e, srpnju, jer mislimo da se tu nalaze elementi koji osnažuju ove naše namjere. Što se tiče financiranje iz sredstava Europske unije. To jest e, jedan od centralnih e, instrumenata koji omogućavaju realizaciju načela vladavine e, prava. I zbog toga mi mislimo da je to važna stavka u višegodišnjem financijskom okviru i mi E, mislimo dakle raditi na tome, to se spominje i u prijedlogu e, komisije i mi dakle namjeravamo osnažiti korištenje sredstava Europske unije za vladavinu prava. Mi e, želimo imati jedan uravnotežen i učinkovit mehanizam. Kao što znate, E, e, taj mehanizam nije mišljen kao mehanizam za sankcioniranje, nego se radi o zaštiti europskog proračuna od zloupotrebe i taj instrument mehanizam mora biti jednak i djelovati jednako na sve države članice, mora biti pravedan. Evo, to je dakle par primjera stvari koje namjeravamo e, činiti. E, imamo već, e, mi već imamo određeni niz instrumenata i alata koji dakle postoje, a mi ih namjeravamo koristiti za snaženje načela vladine prava. Vjerujem da vam je to svima poznato. E, što se tiče Mađarske i članka sedmog, e, tu je cilj e, postići da se u buduće Unija ne nađe u situaciji da mora pokretati taj mehanizam, nego da unaprijed uočimo i riješimo problem. U ovom času mi imamo, dakle već pokrenut je proces po članku sedam protiv Poljske. Imamo situaciju s Mađarskom i tu će Finska djelovati onako onako kako situacija zahtjeva. Što se tiče uloge parlamenta, ja dobro razumijem vaše stajalište i e, Europski parlament e, će biti povezan e, sa ovim djelovanjem moj kolega Tuporajnen koji predsjedava općem vijeću. On je ja koliko znam, on će se danas sastati sa vašim predsjedavajućem i odlučiti o tome kako će se <laughs> djelovati, odnosno, da tako kažem, e, moći će prenijeti i vaše pozdrave e, vijeću. Dakle, na taj način će se i vaš glas čuti. E, tema korupcije, načina kako spriječiti korupciju, tu želim podvući važnost toga da dobijemo, e, dakle da imamo EPO, e, dakle ured e, javnog tužitelja, to je vrlo važan instrument i, i neophodan nam je i za snaženje načela vladavine prava i za borbu protiv korupcije u Europskoj Što se tiče medija i slobode medija, to je vrlo, vrlo važna tema. Sasvim je jasno da u demokraciji moramo imati slobodne medije i tu se apsolutno moramo pobrinuti da se poštuju sva, e, svi propisi i sve ono što već postoji u smislu zakona i propisa, e, u ostalom i u našim ugovorima je to E, zapisano, a dakle jasno je da sve države članice trebaju poštivati, moraju poštivati načelo slobode medija. E, Finska sasvim sigurno želi e, unaprijediti situaciju u tom smislu i želimo da sloboda medija bude stvarnost u svim državama članica. Dakle, točne informacije, istinite informacije su izuzetno važne i e, moramo se u tom smislu boriti protiv dezinformacija i to e, namjeravamo raditi dakle, na toj temi. Pa to samo da nađem još. E, netko je govorio o provedbi E, zakonodavstva Europske unije, da kako da je vrlo važno <laughs> e, pitanje, dakle mnogo smo toga zajedno napravili, donijeli brojne zakone i propise, to se mora e, provoditi, o tome ćemo sigurno raspravljati na vijeću i tu smo spremni iskoristiti one instrumente koje već imamo. Evo, ja mislim da je to to za sada od mene. Hvala. Hvala vam, ministrice Hendrikson, ministrice Ohisalo. Hvala. Zahvaljujem svim članovima na njihovom vrijednom doprinosu i pogotovo e, gospođi e, Mecola e, koja je dakle, prvo postavljala pitanja o azilu, pa ću sad prvo o tome govoriti. Taj sustav doista treba reformirati ako želimo imati bolji sustav od onoga kakav je danas, dakle onaj koji bolje funkcionira, koji je učinkovitiji nego ovaj sadašnjosti. Dakle, svakodnevno nailazimo na situacije E, koje su problematične, a imamo sada situaciju ekstremnih e, imigracija. Ovo je svakako postao e, politički izazov, to je svima jasno, potreba za ovom reformom, a važno je u ovom času da uspostavimo zajedničke ciljeve, da gradimo povjerenje, e, razvijamo duh suradnje među državama članicama i moramo bolje razumjeti ograničenja koja postoje, odnosno ograničenja koja proizlaze iz konkretnih nacionalnih e, situacija. Tijekom našeg predsjedanja vijećem mi mislimo da se trebamo baviti e, središnjim pitanjem i to na jedan praktični način. Dakle, da se trebamo odmaknuti od detalja, e, pogotovo s obzirom da sada tek čekamo novu komisiju. Dakle, mislimo potaknuti komisiju u tom smjeru, a nakon toga, nakon opće diskusije, možemo se baviti e, konkretnim elementima, recimo e, procedurama na granicama i nekim drugim konkretnim mjerama. Finsko će predsjedništvo raditi na ovom dosjeu što je više i moguće nastojati što dalje stići s njime sa ovim sazivom parlamenta i sa budućim e, sastavom komisije. U tom smislu namjeravamo postaviti temelje za rad e, budućih e, predsjedništava kao i za rad buduće komisije. Potreba nam je sustav koji funkcionira E, i u području e, potrage i spašavanja. Takav sustav na Mediteranu nam je neophodan. Imamo e, zajedničku odgovornost i želimo izgrađivati to načelo i želimo pomoći svim izloženim državama članicama. U tom smislu važno je da reformiramo i to da brzo reformiramo zajednički sustav azila. Dakle, Treba nam i opća reforma sustava, a istovremeno se treba, trebamo usredotočiti e, baš na područje Mediterana. E, moramo moći upravljati situacijom na Mediteranu e, u jednom privremenom smislu, dakle to treba biti efikasnije nego li je do sad bilo. Imamo e, jedan e, izvještaj o neobvezujućim e, elementima iz 2019. Međutim, moramo postići dugotrajnija rješenja. Komisija će koordinirati taj posao, a države članice će sudjelovati na dobrovoljnoj bazi. finsko predsjedništvo će svakako podržavati taj proces. Što se e, Naime, broj ljudi koji se utopio u Sredozemnom moru je se smanjio međutim nedopustivo je da ih bude uopće, stoga treba i dalje e, smanjivati broj tih smrti, odnosno treba postići situaciju u kojoj niko ne e, pogijeva. Također se trebamo boriti protiv e, krijumčarenja ljudi, dati podršku zemljama odakle stižu migranti E, tako da ne bi ni bilo razloga da ih se krijumčari. E, svakako međunarodna zajednica treba obratiti pažnju na Libiju. E, vrlo je važno da se tamo i tamo poštuju prava migranata. Dakle, Libija jednostavno mora moći provoditi svoje obaveze u smislu granične kontrole. Mi smo svakako, dakle mi u Finskoj smo zemlja koja je spremna surađivati na tome i donesene su već neke ad hoc odluke u odnosu na situaciju u e, sredozemlju. Zahvaljujem na pitanju e, svim koordinatorima. Eh, jedno od njih se odnosilo na eh, korištenje vanjskih instrumenata kako bi se upravljalo migracijama u duhu partnerstva i uzimaći u obzir e, cijele migracijske puteve, e, migracijske togove. E, zahvaljujem i na tom pitanju. Ako želimo poboljšati situaciju u kojima se ljudi nalaze dušte rute, onda svakako moramo poboljšati situaciju u Libiji i to treba učiniti iz različitih smjerova, različitih političkih smjerova. Dakle, treba imati na umu e, ljude koji su e, tamo, a cijela međunarodna zajednica mora e, nastojati pomoći rješavanju tamošnje situacije, odnosno pomoći ostvarenju jedne stabilnije situacije. Mi ćemo tu svakako pridonijeti. bilo bi dobro da što više država članica e, sudjeluje u e, preseljenju e, odnosno smještanju onih izbjeglica koji budu spašeni na zemlju. Tijekom finskog predsjedništva razmatrat ćemo i politiku odnosno na povratak da vidimo što se tu može popraviti na primjer da imamo, e, da proširimo e, nadležnost Frontexa, e, razmotrit ćemo politiku viza, da vidimo kako se to može uvesti u sliku i kako bismo poboljšali suradnju s trećim zemljama u području povratka. Također, e, također vjerujemo da je su povratci, dakle povratak najbolji način rješavanja e, cijelog problema i da je to najtrajnije rješenje e, problema, pa ćemo stoga se time baviti, ali razmotrit ćemo dakle nove i alternativne instrumente odnosno na one koje smo do sad imali. Također bih e, željela zahvaliti e, gospođi Sipel s kojom se slažem apsolutno da kada e, govorimo o unutarnjoj sigurnosti moramo shvatiti da je došao trenutak za provedbu. Dosta smo raspravljali, donosili propise, sada treba E, djelovati. E, dakle, tema kibersigurnosti i sigurnosti e, mreže, dakle mrežne sigurnosti, općenito sigurnost na internetu, sve je s time povezano, a sa tehnologijom 5G doći će do novog ogromnog porasta podatkovnog prometa E, što znači da će treba unijeti i razviti neke nove e, načine osiguravanja e, internetske sigurnosti. Sigurnost podataka će postati još važnija tema, važnija nego li ikad do sada, a mi zapravo već razgovaramo s našim partnerima o tome. Pojavit će se niz novih izazova za agencije za provođenje zakonodavstva. E, dakle, 5G će sigurno to donijeti i tim će tijelima biti teže pristupiti e, nekim podatakama. Nam mreže 5G i e, hibersigurnost, to su dvije teme koje utječu na čitav niz različitih područja politika. 5G će biti kičma e, mnogo e, toga što će se događati u buduće, apsolutno u tržištu, e, u djelovanju tržišta u području energije i tako dalje. Ona će donijeti nove rizike, nove oblike ranjivosti i zbog toga će tu svakako trebati poduzeti neke mjere. Ako mi dozvolite još samo kratko da kažem nešto o temi društvene kohezije. Naime, socijalna kohezija je važna finskom e, predsjedništvu. To je područje koje namjeravamo aktivno raditi i ne radi se samo o integraciji ljudi koji stižu izvana, već zapravo u prvom redu o integraciji ljudi koji jesu u Europskoj uniji, koji žive u Europskoj uniji, koji su dio e, društava pojedinih e, država članica, odnosno društva Europske unije. To je izuzetno važno pitanje i mislimo da kohezija je svakako važna tema. Hvala. Hvala vam, e, gospođe ministrice. Sada ćemo ovako. Imam dugačak popis e, zainteresiranih članova, dakle članova koji žele nešto reći. Volio bih im svima dati priliku i dakle pokušat ću učiniti to, dakle pokušat ću vas sve uključiti u raspravu. E, ne možda onim dosjetom koji ste se javljali, jer želim uspostaviti određenu ravnotežu među pojedinim klubovima. I kad pročitam sada redoslijed, e, zaključit ću listu. Pročitat ću sada 30 imena imam i molim vas da budete disciplinirani e, na način e, koji su pokazale obje naše ministrice i imate imate jednu minutu. Dakle, poštujte e, i taj okvir od jedne minute, jer u 11 počinjemo s temom Europola. Dolazi nam njihova izvršna direktorica, gospođa De Bol. Znači, ako prekoračimo <laughs> granicu, E, predviđenu, e, dakle dokle vrijeme do koje bi trebalo trajati rasprava o finskom predsjedništvu e, i, i, i ako to želimo učiniti moramo biti jako brzi. Dakle, gospodin Dvegi, gospođa De Roka, gospođa Keller, gospođa Donah, Pulek, Rentke. Predsjedavajući sada čita samo imena. Dino, Mr. Bartolo,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 E, u redu. Znači to je popis. E, pročitao sam, kao što sam rekao, pokušao sam uspostaviti ravnotežu među e, klubovima, ali držite se jedne minute. Evo imam čekić, ovdje ne dozvoljavam više. Dakle, gospodin Hidbegi. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, ja sam iz Mađarske. E, zahvaljujem ministricama. Hvala vam na predstavljanju i govoru o različitim izazovima. Ja bih htio e, reći nešto o najvećem izazovu koji je pred nama, a to je sigurnost europskih građana koja je usko povezana sa migracijama, odnosno zakonskim migracijama. Drago mi je da je među vašim prioritetima i osiguravanje sigurnosti naših građana i da ćete tome pristupiti sveobuhvatno, gospođo gospođa Hedrickson je o tome govorili. Međutim, E, ne znam da li je odgovor u širokom sveobuhvatnom upravljanju migracijama. Ja bih rekao da je on u učinkovitoj borbi protiv nezakonitih migracija, što znači borba protiv e, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, e, suočavanje sa ljudima koji mm, svjesno ili nesvjesno pomažu krijumčarenju ljudi i treba nam bolja zaštita naših granica. U tom smislu htio bih vas obje pitati e, kako vaše predsjedništvo planira uspostaviti e, platforme za iskrcavanje u skladu sa e, zaključkom vijeća od, e, s kraja lipnja. Dakle, to bi nam omogućilo da se učinkovito borimo protiv krijumčarenja ljudi i bavimo e, zakonskim migracijama, dakle da omogućimo da ljudi ne dođu u Europu, a ne da im omogućimo dolazak u Europu. Hvala, gospodin Burek. Hvala, dear madam. Poštovane gospođe ministrice, hvala na prezentacijama. Imam dva pitanja. E, nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. E, po Istanbulskoj e, konvenciji je to protuzakonno. Finska je bila jedna od prvih potpisnica konvencije i ratificiralo je vrlo brzo nakon potpisivanja. Rumunjska, Finska i Hrvatska on, ustavi ne govore e, izričito o nasilju protiv žena. Mi svi čekamo Europski e, sud prave da e, donese mišljenje. Politika borbe protiv nasilja protiv žena to ne može čekati. Što će učiniti finsko predsjedništvo u tom pogledu? Čak i ako službeni dokumenti e, predsjedništva e, ne spominju tu temu. Gospođa Keller, e, hvala predsjedniče. Moja tema, gospođe ministrici, tiče se zajedničkog sustava za azil Europske unije. 2016. komisija je donijela zakonodavni paket 2017. je parlament e, u svoje mišljenje i dao mandat e, za cijeli kontekst. Mm, e, procedura azila i uvjeti prihvata. finsko predsjedništvo i, ima li ono ambiciju da promiče taj sustav i da dade kalendar za cijeli paket azila Dozvolite mi da vas e, zapitam o pitanju o e, Dublinskoj uredbi, to je uredba o azilu, kalendar za azil i promicanje sustava, zajedničkog sustava za azil. Gospođa Renke ima riječ. Hvala lijepa. E, ja se nadovezujem na pitanje gospođe Spurek. Istanbulska konvencija je prioritet hoćete li ići dalje kao predsjednici vijeća e, po toj temi? Hoćete li poduzimati još e, dodatne mjere? E, bilo bi nam drago da se finsko predsjedništvo pridruži nakanama predsjednice komisije. Hvala lijepa. Saslušali smo s velikim zanimanjem vaše prezentacije, ali kada se radi o migracijama, tu imamo velike probleme. Italija ima tu velike teškoće e, na raznim lokalitetima. E, govorilo se o europskom paketu za azil. E, već tri godine imamo taj paket, ali mjere se ne provode. E, od 28. E, lipnja e, prošle godine mjere su blokirane u vijeću. Trebamo to deblokirati. Mnoge države članice su se moraju same boriti protiv ovih problema. Također imamo organizirani kriminal, terorizam i tako dalje. Mnogi se ljudi bogate zbog tih djelatnosti. E, ovaj paket mora biti e, prioritet. Hoće li finsko predsjedništvo moći dati e, službeno stajalište o tom paketu i surađivati s parlamentom kako bismo donijeli učinkovite mjere? Gospodin Lagolinski ima riječ za ECR. Imam dva, pitanja. E, prvo je e, popis imena putnika. Malo me začudila vaša prezentacija u smislu e, opsega. Mm, mm, mm, imamo Eh, jedno eh, ministra pravosuđa koji je rekao da u, kad se radilo o sporazumu s eh, Kanadom da se to protivi nacionalnom pravu. Što se tiče vladavine prava, u nekim državama članicama pitanje što treba biti pitanje revizije. Što ćete vi revidirati? hoće li to biti pravosudni sustav i kvaliteta pravosudnih sustava. E, htjeli bismo da se to dogodi. I posljednje pitanje. E, ka, e, želite li da to rade stručnjaci, a ne politički predstavnici? u okviru borbe protiv e, kriminaliteta. E, govorili ste o proširenju područja primjene PNR-a, e, da se to primjenjuje i na pomorski promet. Jedno, u 2015. komisiji poslano pitanje a, e, o tome. međutim, e, komisija je odgovorila da u, svojim nastojanjima nije obuhvatila željeznički promet. E, imate li u, na tom području neke konkretne planove? Želite li početi pregovore o popisima imena putnika u željezničkom i morskom prometu? Eh, hvala lijepa predsjedniče. Eh, hvala gospođe ministri što ste ovdje. Moramo raspravljati o ovim prioritetima za naredne mjesece. To su ključni problemi. Jedan od tih problema su migracije. Eh, vidimo neprihvatljivu situaciju na sredozemlju E, brodovi e, su blokirani na moru, e, ljudi se ne mogu, izbjeglice se ne mogu iskrcati. Ja sam bio na jednom od tih brodova, situacija je loša. Ne možemo prihvatiti takovu situaciju, trebamo rješenje na nivou Evropske unije, trebamo solidarnost. E, moramo se pridržavati e, Dublinske uredbe. Hoće li Dublinska uredba biti jedan od vaših prioriteta? Kako bismo došli do odluke zašto ne usvojiti načelo e, glasanja kvalificiranom većinom? Moramo nastojati deblokirati tu situaciju. Moramo uvesti i provoditi zajednički europski sustav za azil moramo početi s Dublinom ako želimo biti učinkoviti. Moramo e, biti solidarni i preuzeti zajedničku odgovornost. Držimo se svi jedne minute. E, Gospodin Dolah e, za zelene, hvala. Ja bih htjela pohvaliti finsko predsjedništvo za angažman. spomenu, to je pitanje pluralizma medija. Koje je stanovišto finskog predsjedništva? E, pluralizam medija treba ojačati jer je to povezano sa vladavinom prava. E, imamo zemlja gdje nema e, slobode medija. Govorimo o Mađarskoj, trebamo potaći i pitanje članka 7 E, hvala na informacijama, međutim, možete li nam nešto reći konkretnije? Ko, e, koji će biti format saslušanja, kada će doći do tog saslušanja i hoće li parlament biti uključen u cijeli postupak? Hvala lijepa. Hvali, gospodin Magid, hvala na prezentacijama. Dva kratka pitanja klimatske promjene su zaista prioritet u finskom e, programu. To je e, uzrok e, migracija. Međutim, mi ne uključujemo nikakve zaštitne mjere za ljude koji bježe zbog klimatskih promjena. Oni trebaju dodatne mjere zaštite. Što će finsko predsjedništvo poduzeti? E, uz borbu protiv klimatskih e, promjena trebamo zaštititi i ljude koji bježe iz tih područja. E, Boris Johnson je poražen u Donjem domu jučer, ali on se stalno hvali napretkom koji je postigao u pregovorima sa Europskom unijom. Da li je došlo do nekakvog napretka o kojem, navodnog napretka o kojem govori Boris Johnson? Gospođa Bjork. E, Dobar dan, e, pozdravljam ministrice. E, ne, možda ću ipak onda govoriti engleski. Tri stvari. Vladavina prava. Mislim da je to ispravan fokus Moramo međutim govoriti o nevladinim organizacijama i sve manjem prostoru koji dobivaju e, građanske organizacije. E, nasilje bazirano na rodu, na spolu. E, parlament traži stalno da se donese direktiva o tome mi smo daleko napredovali e, u tom e, humanitarnom instrumentu koji nije baziran na uvjetovanost. Nadam se da će finsko predsjedništvo e, raditi na tom predmetu jer moramo zaštititi najranjivije osobe. Gospođa Jaroka ima minutu. Hvala predsjedniče, hvala na izlaganjima naročito kad se radi o zaustavljanju ilegalnih migracija i pomoći za izbjeglice. E, pomoć za Afriku e, iz koje bježe e, ljudi. Oni moraju dobiti pomoć, tehnološku pomoć, know-how. Dobre prakse su važne jer se tako možemo boriti protiv siromaštva E, od 2011. E, se siromaštvo povećalo, e, ali isto tako se siromaštvo povećalo u Europi. Naročito se to tiče manjina. Ti ljudi nemaju kanalizaciju, nemaju tekuću vodu. Stoga je važno da finsko predsjedništvo Eh, se zauzme za pitanje i ravnopravnost Roma. Eh, hvala vam lijepa. Eh, molim vas da i dalje radite na tom predmetom uz borbu za afričku integraciju. Gospodin Moraes, hvala lijepa predsjedniče. Govorimo o, govorimo o agenciji za podršku za azil Naravno da smo frustrirani zbog migracija. Govorit ću o predmetu o koje je e, govorio i kolega Bartolo. Kao predsjedništvo vi ste pošteni posrednik. E, rekli ste e, opetovano za vrijeme blokade paketa da želite kvalificiranu većinu u odlukama E, zašto se e, i dalje na tome radi. Što god vi predložili, će, e, to će opet naći na inerciju. Govorili ste o solidarnosti, ali opet ćemo vidjeti iste probleme. Drugo, vidimo da imamo dokument komisije o azilu, o Dublinu i o EAS-u, o povlačenju toga. Evo, e, imate li e, nekakvih informacije o, o, obliku i sadržaju ovog paketa? Što će se dogoditi, gospođa Smeka? Gospodin Smeka, hvala. E, pohvaljujem vaše angažmane i vaša opredjeljenja. Imam dvije teme o kojima ćemo govoriti u sljedeća dva mjeseca. E, dvije komponente vladine, vladavine prava. E, nove prijetnje i godišnje izvještavanje o vladavini prava. A što je sa korektivnim mjerama? Pozdravljam e, ono što ste rekli o povezanosti kazni i sankcija i vrijednosti. Da li trebamo razmišljati o novom korektivnom mehanizmu ili sankcijama, o jednom novom instrumentu? Moramo ići dalje od onoga što dalje imamo danas. E, ono što imamo po članku 7 nije postiglo željeni učinak. E, dobar dan. E, lijepo je da imamo ovu prisutnost dvije žene ministara e, jer je to rijedak slučaj u drugim e, državama članicama. Vaša odlučnost što se tiče članka 7, to je i mišljenje parlamenta. Vi želite dijalog s parlamentom Um, uh, naročito u slučaju uh, Mađarske uh, i Poljske. Naša mišljenja komisija nije uzela u obzir. To pokazuje prezir prema parlamentu. Hoćemo li pod vašim predsjedništvom napredovati u promicanju onog što mi želimo, što želi parlament? Um, Lora Kezi, E, imenovanje za javnog tužitelja. E, tu smo imali razmimoilaženja između parlamenta i e, vijeća. Hoće li imenovanje sada biti, provedeno? Gospođa Dali. Gospodin Sahaleros. Hvala lijepa, hvala ministricima. Želim e, uspjeh e, finskom predsjedništvu. Nekoliko tema. E, sprečavanje radikalizacije. Namjerava li finsko predsjedništvo uvesti neke nove elemente u strategijama za sprečavanje radikalizacije? Drugo, vaša ocjena e, suradnje na području pravosuđa unutar Europske unije. Vjerujete li da se ta suradnja može poboljšati u, u svjetlu i iskustva koje smo prikupili u prošlosti? E, suradnja na području pravosuđa je ključna za mjere koje nam mogu poboljšati sigurnosnu situaciju. Govorit ću šte... Hvala vam što došli na naš sastanak. Zahvaljujem predsjedavajućem što mi je dao riječ. Kao e, dijete koje je samo stiglo u Europu, e, znam vrlo dobro da mi je jedini put da dođem u Europu koji sam uopće imala na sporaganju bio nezakonitom. Kako će se finsko predsjedništvo pobinuti da ima više zakonitih načina za one koje trebaju doći? Recimo, može li humanitarni razlozi za migraciju biti jedna mogućnost? Isto tako, situacija u kojem su e, žena i, e, žene i djeca e, roba kojom se trguje. To je izuzetno vrijedna trgovina, vrlo velik od najvećih prihod, izvora prihoda na globalnoj razini. Imate li kakve namjere raditi protiv toga? Zatim imamo e, u Europskoj uniji žene koje svakodnevno e, umiru, odnosno e, ubijaju ih njihovi partneri. U tom smislu to je izuzetno važno da dođe do ratifikacije Islamske konvencije koja je jedan dobar učinkovit instrument u tom smislu. Što mislite napraviti da bi došlo od njega ratifikacija? Hvala. Uh, moje se pitanje tiče uredbe o privatnosti, privatnosti elektroničkih komunikacija. Ovaj odbor je prošle godine usvojio izvještaj o tome kako bismo imali bolje praćenje e, tih informacija, ali e, komisija i vijeća još nisu zauzeli stajalište. E, vijeće nastoji razvodniti taj dokument E, znate li hoće li vaše predsjedništvo e, malo vršiti pritisak na vješće kako bi ono zauzelo to stajalište i to malo čvršće stajalište. Možete li nam nešto reći o vašim planovima e, za rad na tom dosijevu? Hvala. Gospođa Votenberg-Kronis. I ja bih vas htjela ovdje pozdraviti i želim vam sreću u vašoj djelatnosti. E, e, pozdravljam vaše e, prijedloge za reformu Dublina, ali nisam čula ništa o zemljama koje ne prihvaćaju migrante kako ćete postupiti e, na tom planu? Imate li nekakove prijedloge? Građani Grčke im nose velik teret e, zbog velikog broja izbjeglica. E, sve stoji na papiru, ali ništa se ne čini u stvarnosti. I Papadakis Gospodin Papadakis, mislim da nije, ili jest u prostoru, izvolite kolega. Ja ću također govoriti o izbjeglicama. Na Lesbosu imamo više od 19.000 izbjeglica, a na Samosu više od 5.000 izbjeglica. I E, i na drugim područjima imamo tri puta više izbjeglica no što mogu podnijeti kapaciteti tih mjesta. E, ako izbjeglice vraćamo, oni će se ubrzo vratiti na grčke otoke. E, situacija je nepodnošljiva i za izbjeglice i za stanovnike tih otoka moramo ustanoviti e, strukture e, koje e, poštuju ljudsko dostojanstvo. Kako to sada izgleda sa ovom trostepenom istragom? Tu se ne poštuju temeljna ljudska prava. Gospodin Zapama. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti Finskom predsjedništvu na ozbiljnom i kvalitetnom radu. Ja sam izvjestitelj za MFF, ali danas e, me zanimaju građanske slobode, naročito osoba s invaliditetom kao važna tema. E, Odbor za predstavke PA primio je nekoliko pisama u vezi s tom temom i čini se da u Finskoj provedba direktive relevantne Europske unije dovode do situacije gdje osobe s invaliditetom i njihove obitelji nemaju zapravo pristup adekvatan ili dovoljan pravnim lijekovima kako bi ostvarili svoja prava. To se suprotstavlja konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koje su Europska i Finska ratificirala. Tako da bi moje pitanje vama bilo sljedeće. Koje mjere predsjedništvo poduzima kako bi se jamčila prava osoba s invaliditetom i konkretnije hoće li se Finska pobrinuti za to da Unija kao takva provjerava držimo li se konvencije UN-a? Hvala lijepa. Time smo došli do kraja popisa. sada bismo trebali imati po sedam minuta za reakcije. Istini za volju, malo ćemo prekoračiti predviđeno vrijeme za ovu točku dnevnog reda, a već čekaju kolege iz Europola. Međutim, zahvaljujemo vam na samodisciplini i strogom pridržavanju dodijeljenog vam vremena. Vjerujem da ćete dati sve od sebe kako bismo na taj način nastavili i dalje u reakcijama na malo prije navedena pitanja. Izvolite. Hvala još jedan puta i Evo, sad ću e, zbilja pokušati jako brzo odgovoriti kako bi zahvatila što veći broj pitanja koja su sva bila jako dobra i zahvaljujem na tome. Što se tiče nasilja nad ženama Istanbulske konvencije, e, situacija je takva da nasilje nad ženama jest i dalje vrlo velik problem u Europi, načelno i svim našim državama članicama. Svaka žrtva je jedna žrtva previša. Kao predsjedavajuća zemlja Finska će poticati one zemlje koji još nisu ratificirali konvenciju da to učine. E, osim toga, kao predsjedavajuća zemlja e, nastavit ćemo rad na e, e, realizaciji ratifikacije konvencije na razini Europske unije. Dakle, vi vrlo dobro znate da je Europski parlament zatražio savjetodavno mišljenje Europskog suda. Što se tiče e, žrtava e, naselja i kriminala općenito, e, meni osobno je vrlo to važna tema, dakle osiguravanje boljih uvjeta za žrtve i mi ćemo tu nastojati proširiti zaključke vijeća o pravima tih ljudi i pokušat ćemo postići direktivu o žrtvama kriminala a to je također vrlo važno i za žene u našim društvima. U tom kontekstu želim naglasiti i važnost ravnopravnosti. Ravnopravnost je vrlo visoko na e, našoj agendi i mi očekujemo da će Ursula von der Leyen e, na tome raditi jer je već vrlo jasno e, izrazila spremnost, odnosno važnost koju pridaje temi ravnopravnosti. Dakle, to vrijedi apsolutno i za nas. To je povezano i sa održivim e, gospodarskim razvojem. Zatim pitanje e, e, vezano uz prijedlog komisije o godišnjem izvještaju koje bi se odnosilo na nekoliko tema koje su danas spominje. To je nešto što ćemo mi sigurno koristiti i tražiti da se poštuje i mislimo raditi na tome jer to je jedan od načina da se osigura vladavina priva. Zatim situacija s Poljskom Bugarskom i Mađarskom. Dakle, tražili ste još konkretnije e, odgovore o tome što namjeravamo. Dakle, namjera mi je da na Vijeću za opće poslove e, e, provedemo prvo saslušanje Mađarske u rujnu, dakle ovog mjeseca, E, a cilj je toga da se omogući e, Mađarskoj da prokomentira inicijativu Europskog parlamenta, a već sam spomenula ministra Tupodajna koji je predsjedavajući Vijeću za opće poslove, on namjerava se sastati sa e, predstavnicima vašeg odbora kako bi onda i vaša stajališta mogao prenijeti vijeću. Što se tiče Poljske, E, imamo e, izvještaj e, komisije, dobili smo ga u srpnju o situaciji sa Poljske, a imamo i presudu suda iz šestog mjeseca E, dakle e, ovisno o odluci e, suda će se poduzimati daljnji koraci u odnosu na Poljsku i Mađarsku. U srpnju je također pokrenuta procedura za nova saslušanja i za radna Dakle, imat ćemo 16. i 19. rune, upravo sam dobila podatak kad će biti saslušanje za Mađarsku. Zahvaljujem gospođi Björk na pitanju o spašavanju e, ljudi koji se e, nalaze, u, koji žive u uvjetima. Ja stvarno vjerujem u naše zajedništvo vrijednosti, a u, prema tim vrijednostima se podrazumijeva da treba pomoć ljudima E, koji su u lošoj situaciji. Zatim što se tiče Roma i temeljnih prava, e, ravnopravnost je apsolutno jedna od zajedničkih vrijednosti Europske unije i e, važno je dakle da slijedimo odredbe konvencije u tom smislu i osiguramo ispunjavanje temeljnih prava i Romima i drugim takvim populacijama, tako da mi ćemo sigurno to naglašavati E, tijekom svog predsjedništva. Diskriminacija je i dalje jedno od važnih e, problema i moramo se snažno e, boriti, biti među predvodnicima u borbi protiv nje. I imamo održiva društva samo ako u tim društvima svi imaju jednaka prava. Poštivanje ljudskih prava obuhvaći i prava manjina, pa i tu bih željela zapravo zahvaliti parlamentu koji aktivno pridonosi bolje situacije u pogledu prištivanja e, prava Roma i tu je i Rumunjska recimo napravila mnogo u borbi e, protiv e, negativnog stava i ponašanja prema Romima. Zahvaljujem na ulozi parlamenta i prijedlozima koji su stigli i do vijeća. Naime, mi smo već na samom početku predsjedništva e, pokazali da podržavamo ovu situaciju u kojoj e, u prvim kontaktima e, na vijeću, na prvim vijećima predsjedavajuća zemlja govori o svojim kontaktima sa parlamentima. Zatim e, namjeravamo tijekom e, jeseni e, Pokušati riješiti situaciju sa EPOM, dakle sa Europskom urednog javnog tužitelja. Mislimo na tome odmah snažno krenuti i raditi i nadamo se da će ministarsko vijeće i parlament nas podržati u toga. Što se tiče trgovine ljudima, Europska unija e, već e, ima odredbe u kojima izrijekom govori o zabrani trgovine ljudima i jednostavno svi moramo snažnije djelovati e, i da se to i provodi, da poboljšamo uvjete za žrtve. Što se tiče politike zaštite podataka, tu ćemo nastaviti rad na temi recimo e-privatnosti i tako dalje. Evo, zahvaljujem svima. Hvala lijepa. A sada, vam ministrica Hesalo, imate svojih 7 minuta. Hvala lijepa. Želim zahvaliti svima vama, kolegici, ministrici, ali primarno vama na mm, zanimljivim pitanjima. Kad je riječ o širenju PNR-a. Kriminalci i teroristi ne koriste samo zračni prijevoz, nego i druge oblike prijevoza. Kako bismo suzbili terorizam i ozbiljne oblike kriminala, valja razmotriti e, moguće prednosti širenja tog mehanizma na, utemeljenom popisu imena putnika PNR-a. Vijeće e, ima svoje zaključke na tu temu komisije razmatra ekonomske, pravne, tehničke i druge posljedice. E, Finska ne očekuje nova zakonska rješenja u kratkoročnoj perspektivi, međutim direktiva o popisu imena putnika e, teška je za provedbu u praksi. Šire korištenje podataka o imenima putnika zahtjeva i temeljitiju procjenu učinka. Danas je znatno lakše prenositi podatke s obzirom da se i obrada vrši elektroničkim putem, osim toga sustavi se neprekidno razvijaju. Kad je riječ o Dublinu i o čitavom paketu za azil, to jest ključno pitanje reforme E, sustava azila, o čemu je ovdje riječ, to je izuzetno teško pitanje. Finska je međutim odlučna nastaviti s reformskim naporima i nastavimo pritom razviti jednu klimu povjerenja i suradnje među državama članicama u svim tim područjima. Prilično je jasno da moramo zaustaviti pogibije na Mediteranu, to trenutno ne činimo. E, jedna od stvari koju treba učiniti je da se trebamo pobrinuti za to da plovila mogu brzo pristati. trajni aranžman, trajni mehanizam neće jedno vrijeme biti moguć, pa stoga trebamo na dragovoljnoj osnovi učiniti što god je moguće, što je više država članica moguće. Potrebno je podijeliti teret. Finska će učiniti koliko god može kako bi se taj rad u vezi s Dublinom e, obavio kako treba. Kad je riječ o repatriaciji i povratu, e, Finsko predsjedništvo promatrat će privijeću inicijative za treće zemlje kako bi se mogli, mogle prihvatiti osobe koje se vraćaju. Postoje mogućnosti u okviru vizne politike, ali i drugi dio i to je i tekako u tijeku. Na tome se radi. Kad je riječ o dobrovoljnom povratku, to je i dalje ključ, a potpora se daje i repatriacije kako bismo se pobrinuli za to da povratak bude trajan. Međutim, i u samoj Uniji mogli bismo postati djelotvorni u radu. E, vanjski mandat Frontexa daje nemogućnosti koje bi se mogle iskoristiti u cijelosti a, u vezi s Grčkom. Može se uočiti porast broja dolazaka iz Turske. Svjesni smo isto tako i pogoršanja okolnosti na grčkim otocima, stoga ćemo pozorno nastaviti promatrati situaciju. Europska unija je ekonomski i operativno pruža potporu Grčkoj kako bi grčki otoci bili u mogućnosti primiti migrante i kako bi se također posebna pozornost posvetila ranjivim skupinama migranata. E, u pogledu suzbijanja ekstremizma, Finska tijekom svog predstavništva e, nastoji poboljšavati kapacitete država članica u suzbijanju, odnosno borbi protiv ekstremističkog nasilja. Finska će poticati države članice da evaluiraju djelotvornost preventivnih mjera u području ekstremizma i radikalizacije. Do kraja ove godine komisija će procijeniti stanje stvari u Uniji e, kad je riječ o koordinacijskom mehanizmu u vezi s radikalizacijom. Europska unija u tom će području morati nastaviti s radom na otvoren način kako bismo osigurali trajan i učinkovit sustav. Predsjedništvo i takako podupire taj proces evaluacije i svakako podržavamo i uključenje, puno uključenje svih drugih u to pitanje. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa, doista vam hvala. E, Dobio sam od gospođe Hendrikson ljubazan zahtjev da dodam još 30 sekundi za jedan aspekt koji nije spomenula ranije. Evo. E, hvala vam. E, zastupnik Savarma je pitala nešto o e, osobama sa invaliditetom sasvim je e, važno da su tu važna temeljna ljudska prava i da treba i na tome raditi. To je važna tema. E, dostupnost e, je nešto što je i uključeno u konvenciju. Också främja det här på EU-nivå och i alla eh, Dakle, apsolutno eh, trebamo poštivati i odredbe te konvencije i sve druge propise koje imamo u država članicama. Dakle, važno je da imamo određeno zakonodavstvo u tom smislu i da ga poštujemo. Zahvaljujem svima. Hvala vama. Hvala lijepa. Eh, sada je uobičajeno poželjeti, e, kao i uvijek, kolegicama i predsjedništvu cijelini e, maksimalan uspjeh. Međutim, želim e, pridodati još nešto. Štovane ministrice, izvanredno su se držale vremenskih ograničenja, dubinski odgovarala na pitanja i uspješno nadvladale ograničenja. Tako da im doista zahvaljujemo i želimo sve najbolje u nastavku rada kako bi finsko predsjedništvo stvarilo maksimalne rezultate. Ovo nije prvi put. Naime, prije 20 godina Finska je dobila prvu priliku predsjedavati Europskom Imali smo tada u tom semestru Tampere i možemo odati i trebamo što više odati priznanje e, koristima koje su iz Tampere E, došle za cijeli sustav i područje pravosuđa i unutarnjih poslova. Tako da svakako nastavit ćemo pozorno pratiti razvoj situacije u budućnosti, ali čestitke i sve najbolje za budućnost.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

Please, be seated. Molim vas, e, sjednite, moramo nastaviti radom, imamo doista nabijen e, raspored, odnosno dnevni red, a sljedeća nam je točka predstavljanje aktivnosti različitih agencija u području pravosuđa, i unutarnjih poslova. Prva od tih agencija je Europol e, i gospođa Katrin de Bol e, nam je ovdje izvršna direktorica Europola. Pozdravljamo vas i vrlo nam je drago da ste ovdje. E, imamo 15 minuta na raspolaganju za vaše izlaganje, a nakon toga ćemo imati po našoj uobičajenoj proceduri pitanja koordinatora a nakon toga će pitanja moći postaviti i ostali e, članovi odbora, ali molim vas da budemo jednako disciplinirani kao do sada, jer inače ćemo imati problema i nećemo svi moći stići e, sudjelovati. Molim vas i da imate na umu da ćemo danas e, imati e, predstavnika svake, svih dakle agencija u području koje je u naše nadležnosti. Dakle, doći će ili izvršni direktor, izvršna direktorica e, ili neka druga visoko pozicionirana osoba u agenciji, pa vas doista molim da budete disciplinirani. Dakle, riječ dajem gospođi Katarin Debol koja će nam predstaviti aktivnosti Europola, a isto tako i rezultate, odnosno ono što je utvrđeno kroz nedavno e, obavljenu e, studiju e, o stanju i trendovima u pogledu terorizma u Europskoj uniji. Molim vas da također imate na umu činjenicu da Europol predsjeda i mrežom devet agencija koji rade u području nadležnosti e, Libea, dakle pravosuđe, unutarnji poslovi, dakle vrlo je dakle, dobro da počinjemo sa e, Europolom. Gospođo Bol, dobro nam došli i evo daj vam riječ. Mislim da bi 15 minuta moglo biti jedan razumno vrijeme za vaše izlaganje, da se da se slažete. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala svim uvaženim članovima vašeg odbora što ste pozvali Europol na jedno vaših prvih e, sjednica. Vrlo nam je drago e, što smo ovdje, što vam možemo predstaviti e, agenciju i ono što mi radimo u toj agenciji. Naročito ću govoriti i o mreži agencija u području pravosuđa i unutarnjih poslova te o novoj studiji o terorizmu Europskoj uniji. Dakle, naša emisija, misija, Europola je da pružimo podršku državama članicama u borbi sa svim oblicima e, organiziranog e, kriminala, terorizma i kiberkriminala. Mi dakle nismo europski FBI, mi dajemo podršku i koordiniramo istrage koje se provode u državama članicama koje imaju prekogranični aspekt. Europa, e, Europol je partner na razini Europske unije u koje ljudi imaju povjerenja i koji je važan za strateška sigurnosna e, pitanja. Dakle, mi pripremamo e, materijale i podatke za Europsku uniju, za naše institucije, ponekad i za treće zemlje. Mi također pružamo e, podršku tijelima za provodbu zakonodavstva u državama članicama. Imamo određeni niz mjera, instrumenata i usluga koje im stavljamo na raspolaganje. Jedna od najvažnijih tema za Europol jest

E, da smo centar za razmjenu informacija u pogledu kriminala i borbe protiv kriminala. To nam je vrlo važna uloga i e, ono sve što se može napraviti na razini Europola je vrlo dobro definirano u opisu mandata agencije. Mi imamo vrlo sigurne baze podatke koje su jedinstvene u tom smislu i možemo povezati države članice, dajemo im također i nove informacije, biti bitne za istrage i provodimo e, kriminalističke analize. Od 2013. podržavamo većinu istraga koje se odnose na terorizam u Europskoj uniji, dakle ono što smo imali u Briselu, e, Parizu, Stokholmu, e, Kölnu, Barceloni. U tome surađujemo sa Eurojustom, agencijom koja omogućuje pravosudnu suradnju i obje naše agencije vrlo blisko surađuju na strate strateškim temama od zajedničkog interesa kao što su e, e, e, recimo povrat ukradene imovine ili slično. Dakle, mi imamo neke instrumente poput recimo forenzičkih ili digitalnih instrumenata koji nemaju baš mnogi drugi u Europi, dakle tu su vrlo iznimni i njih stavljamo na raspolaganje. Također e, šaljemo stručnjake na različite krizna mjesta kad se pojavi za time potreba. Na primjer, e, mi smo dali vrlo snažnu podršku e, tijelima na Malti i u Slovačkoj kada se rješavalo ubojstvo Dafne Korona i Jana Kučeka. Europa. Pol je postao e, partner u koji države članice imaju povjerenja i sigurni smo da ćemo to, da vam to možemo i potkrijepiti činjenicom da smo sve traženi i da je sve veća količina e, podataka koji se razmjenjuju e, putem Europola. Dakle, imali smo više od 1,1 milijuna operativnih poruka prošle 2018. što je četiri puta više nego u 2010. 2018. 77 tisuća E, operativnih e, aktivnosti, što je 66%, šest 66% od preko dvije godine. Zatim podršku u 1700 slučajeva u širom Europske unije, što je porast od 65% u odnosu na 2016. A isto tako smo 2018. imali 620 e, protuterorističkih operacija koje je Europol podržao. Dakle, imamo nekoliko centara, centar za e, borbu protiv kiber e, e, kriminala, protiv krijemčarenja ljudi, migranata i protiv organiziranog kriminala, zatim borbu protiv trgovine drogama. E, mi imamo za cilj da razgradimo kriminalne mreže, da povećamo uspješnost operativnih e, postupaka u Europskoj uniji, da zaštitimo e, izložene grupe, ranjive grupe, na primjer djeca bez pratnje, odnosno maloljetnici bez pratnje, koji su laka meta za kriminalce. U prošle godine smo recimo u Španjolskoj pomogli u dva slučaja koji su upravo bili povezani s krijumčarenjem e, maloljetnika bez pratnje iz Maroka u Španjolsku. Podržavamo također aktivnosti u borbi protiv kiberkriminala. Na pronalazimo platforme na tamnom webu i e, rješavamo e, velike slučajeve kiberkriminala. Što se tiče Centra za borbu protiv organizirane organiziranog kriminala koji pokriva i borbu protiv krijumčarenja e, droga. Tu smo recimo isto podržavali e, slučajeve u Malti ili Slovačkoj. E, provodimo borbu i protiv financijskog kriminala. U, to, u tu svrhu smo uspostavili jednu radnu grupu koja bi trebala dovesti do uspostavljanja centra, Europskog centra za borbu protiv gospodarskog i financijskog kriminala. Na kraju bih vam dala nekoliko primjera e, operacija koje smo mi podržavali. Recimo u e, lipnju 2019. operacija protiv trgovine ljudima i tu širom Europske unije pogotovo e, krijumčarenja E, trgovine maloljetnicima, zatim e, prisilna, to je borba protiv prisilnog prosjačenja i sličnih aktivnosti. E, zatim tu smo imali agencije iz 15 država članica Islanda i Švicarske i mi smo kontrolirali, koordinirali njihov rad i više desetina tisuća osoba smo pratili i vozila, preveli, provjerili jednako tako velik broj lokacija što je dovelo do 34 uhućenja, uhućenja tri osobe e, i e, e, sudskih postupaka. Imali smo, utvrdili smo 216 potencijalnih žrtava i pobrinulo se da, i i vidjeli smo da je 53 od njih su bili maloljetnici. U različitim državama članicama je pokrenuto više desetaka sudskih postupaka s tim u vezi. Što se tiče pitanja vezanih za zdravlje medicinu, zloupotreba lijekova, zatim e, operacije vezane uz kvalitetu hrane. Na tome dosta radimo. Imamo centar koji se specijalizirao za krijumčarenu robe. Naime, profit koje organizirane grupe dobivaju od toga, od zloupotrebe e, lijekova i ono povezano sa kvalitetom hrane, to su ogromni iznosi E, imamo, na primjer, operaciju ISMET e, koju je predvodila e, Francuska nacionalna žandarmerija i Finska carinska uprema i to je dovelo do 435 uhićenja, do zapljene više od 160 38 milijuna e, eura vrijedne robe, e, veliko, e, velike količine ljekova E, i sve skupa se radilo o vrijednosti od 3,3 milijuna eura. Što se tiče kvalitete hrane, tu također vidimo veliku zloupotrebu e, propisa koji e, postoje, pa, pa, Europol surađuje sa tijelima u pojedinim zemljama članicama kako bi se to spriječilo. Još jedan primjer, recimo operacija protiv organiziranog kriminala mafijaškog stila u to je operacija koja je najveća e, koordinirana operacija protiv e, neke e, grupe, organizirane grupe u Europskoj uniji, dakle najveća koju smo do sad ikad imali. Sudjelovali su Italija, Nizozemska, Belgija, zapljenjeno je više od 400 kila kokaina i velika količina druge, e, drugih droga. 80 ljudi je uhićeno, mnogi od njih e, visoko u strukturi mafije, e, a procjenjuje se da je zapljenjena roba bila vrijednost vrijediti e, više od 2 milijuna eura. Nešto što je nama vrlo vrijedno je naša zajednica e, časnika za vezu. U našem sjedištu u Hagu imamo više od 240 takvih e, časnika koji dolaze iz gotovo 50 zemalja. Dakle, tu se može ostvariti bilateralna interakcija ili njihova interakcija sa Europolom. Osim toga imamo mrežu za vanjske odnose, imamo sporazume za sur, o suradnji i različite, različite radne e, dogovore sa brojnim e, partnerima. Europska unija sada pregovara o osam takvih operativnih sporazuma sa e, to support or invest... trećim zemljama. E, vrlo je važno da se e, e, mnogo toga usmjeri na prevenciju i mi radimo na tome. Recimo podižemo osvještenost o zloupotrebi djece online. Zatim imamo isto tako jednu mrežu kroz koje smo pomogli osobama, njih gotovo 250 kojima su ukradeni podaci sa interneta. E, mi stalno razmišljamo i o budućnosti da kako i tu smo dosta ambiciozni. U prosincu 2018. je usvojena naša strategija e, na vijeću, a ta se strategija temelji na potrebama i na e, onome što je stiglo kao zahtjev iz država članica. Dakle, svi želimo sigurnu Europsku uniju, brinemo o sigurnosti naših E, građana i želimo moći pomoći žrtvama kriminala. Zbog toga Europol ima pet strateških ciljeva. Želimo u potpunosti iskoristiti e, informacijske vratsku e, tehnologiju koju imamo na raspolaganju. Želimo dati vrlo dinamičnu operativnu podršku. Želimo iskoristiti vrlo sofisticiran sudjelovati u borbi protiv onih kriminalaca koji imaju također vrlo sofisticirane mogućnosti ali oni se ne mogu i ne smiju osjećati e, sigurnima. I također mi želimo pridonijeti u istraživanju i razvoju e, u ovom našem području. E, da kako važno nam je i da se našom organizacijom dobro upravlja, što znači da će nam trebati održivo i odgovarajuće financiranje pa je predložen budžet za 2020 uh, već predložen, ali uh, jasno je da će ono što komisija odluči o tome za sljedeću godinu znatno utjecati na naš rad, pa ćemo možda morati presložiti prioritete u pogledu naših ciljeva. Uh, sada nešto o predsjedavanju, našem predsjedavanju u mreži agencija. E, e, u području pravosuđa i ljudskih prava, e, pardon, unutarnjih poslova. Tu su osim Europola i Eurojust i EULIZA i više drugih agencija. Tu nastojimo raditi na interoperabilnosti naših e, sustava. E, u mreži su recimo i MCDDA i CEPOL i drugi. E, dakle, želimo moći zajednički raditi na zajedničkim temama. Raspravljat ćemo i vama ćemo predstaviti e, rezultate e, dvaju sastanaka koje su predviđene za početak sljedeće godine. E, tu ćemo govoriti recimo o zviždačima, kakva je situacija u pogledu zviždača u različitim agencijama, zatim inovacije u agencijama i isto tako mogućnosti financiranja iz različitih izvora Europskoj uniji. Zatim raznolikost i inkluzivnost, to su teme koje su važne za sve naše agencije. Što se tiče suradnje Europola sa tim agencijama, mogu reći da imamo vrlo dobru e, suradnju s njima, recimo sa Frontexom, imamo vrlo konkretan plan rada sa EASom, imamo e, izvještaje e, zajedničke analize sa Eurođastom, suradnje o pitanjima vezanima za rad policija i pravosuđa. Sa Cepolom surađujemo na izgradnji kapaciteta, zatim Agencija za droge na nas redovito informira o situaciji u pogledu narkotika u Europskoj e, uniji e, i e, što se tiče POA sa zadovoljstvom ćemo se susresti sa njihovim vodstvom čim to bude moguće. Sve su te agencije vrlo važne za nas i za obuku naših ljudi. Što se te seta tiče, to je e, vaš jedan od naših vrlo važno izvješće e, koje je objavljeno 27. lipnja i najbolje koje imamo do sada u pogledu e, stanja i trendova u pogledu terorizma tamo eh, je konstatirano da su 2018. Eh, pao broj eh, terorističkih napada, a što se tiče e, napada vezanih na, e, sa, nacionalističkim e, ispadama. oni su zapravo brojni. Međutim, manji broj džihadističkih napada ne znači da više ne postoji rizik od njih. Naime, situacija je u tom smislu možda i složenija nego prije. Evo samo nekoliko elemenata. Naime, broj ukupnih napada je niži nego prije, ali broj onih aktivnosti koje su ometene, koje smo uspjeli spriječiti, on je veći nego do sada. Oni uspijevaju koristiti e, kemijske i biološke tvari, što pokazuje u kojoj su one mjeri njihove pojedine čelije čvrsto odlučne da e, provedu onu taktiku koju napadaju u našim domaćim e, društvima. Zatim koriste se osobe sa mentalnim oštećenjima, dakle imaju džihadisti doista beskrupulozne E, mjere. E, imamo sada e, nizak broj povratnika, ali svejedno je i dalje to razlog zabrinutost, jer oni neki od njih imaju i dalje kontakte u ratnim zonama. Zatim imamo žene i djece koje su i dalje u Siriji i Iraku u zonama sukoba. Djeca su od zapravo žrtve, ali istovremeno su bile izložene i indoktrinaciji i obučeni su, pa u tom smislu predstavljaju ili mogu predstavljati potencijalnu e, prijetnju u buduće. Zatim imamo e, desne ekstremiste, tu scenu koja djeluje e, u državama članicama. Tu se radi o relativno malom broju ljudi, ali već tri godine doživljavamo rast te desnoekstremne grupe E, do sad nisu e, se pokazale jako nasilne, međutim one stvaraju e, atmosferu straha u odnosu na manjinske grupe, a ni tu ne smijemo zaboraviti na žrtve jer tu su ljudi, stvarni ljudi koji stradaju. Prošle godine je 13 osoba ubijeno, a isto tako i tri, troje policajaca koji su nastojali zaštititi njihove zajednice. Sve te e, žrtve su bile zato žrtve džihadističkog e, terorizma. Evo toliko od mene za sada, a sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva vaša pitanja da kako saslušati vaše prijedloge, savjete koje možete dati u pogledu rada naše agencije. Hvala. Hvala vam gospođo De Boll na, vašem, na vašoj prezentaciji. E, također zahvaljujem na tome što ste se držali zadanog vremena. Sve vas podsjećam da imamo dugi popis e, govornika, e, kolega i kolegica koji žele postavljati pitanja. A trebamo dobiti i odgovore. E, treba iskoristiti i koordinatore. Molim da se držite minute i pol. U sljedećoj rundi ćemo imati samo minutu vremena, inače nećemo moći sve završiti na vrijeme. Počinjemo s koordinar. Gospođa Mecola, hvala lijepa predsjedniče. Kao što smo upravo čuli, svi smo čuli da prijetnje unutarnjoj sigurnosti su još uvijek velike mi e, smo radili na jačanju e, vanjskih granica, na jačanju obalne i e, granične straže, na sredstvima za Frontex. Nismo vidjeli isti nivo ulaganja i raspodjelu sredstava za unutarnju sigurnost. Europol je također mišljen time moramo ulagati e, u Europol kako bismo pojačali prekograničnu suradnju na provedbi zakona, e, borbi protiv pranja novca i organiziranog kriminala. Već ste spomenuli e, predloženi proračun za 2020. i prijedlog da se smanji E, broj ugovornih e, agenata. Kakav će to učinak imati na vašu agenciju? Što možemo učiniti kako bismo e, mogli ispuniti naše ciljeve poboljšanje sigurnosti? suradnja je bila spomenuta na kraju izlaganja vi ste govorili o razini suradnje eh, Europola sa drugim agencijama. Možete li nam nešto reći više o budućnosti te suradnje? Stalno govorimo o eh, eh, raspravi o VFO-u, Pitamo se e, možemo li pomoći agencijama da dobiju e, sredstva na početku e, isplaćivanja kako bi ta suradnja i dalje glatko tekla. Gospođa Sibel ima riječ. Hvala lijepa. Počinjem sa komentarom o proračunu Europola malo sumnjamo u učinkovitost e, povećanja proračuna za Europola. Isto smo svjesni da nacionalne vlasti, policija i pravosuđe nemaju dovoljno sredstava za svoj rad. pa se pitamo kako to može biti učinkovito. Imam pitanje, imamo o novim članovima. Imamo sura, pomoć e, u istrazi e, u Malti i Slovačkoj e, ubojstva novinara. Kako pomažate u toj istrazi? Jesu li nađeni krivci, je li pronađeno tko je naredio ta umorstva? Govorite o trgovini ljudima, naročito krijumčarenje nepraćene djece, malo, maloljetnika. S kim surađujete u suzbijanju ovih e, e dijela? E, vidimo nezakoniti ulazak e, odraslih. Nije to smiješno, ali često se ljudi tuže zbog nezakonitih migranata, ali istovremeno, istovremeno ih zapošljavaju? E, surađujete li sa civilnim vlastima? Imamo sada Renew. E, imam tri kratka pitanja. E, prethodni govornici su govorili o istrazi o u, morstvima na Malti i u Slovačkoj. Jeste li još uvijek uključeni u tu istragu ili ste e, zadovoljni sa postignutim rezultatima? E, dijeljenje informacija i osobnih e, podataka, to je važan dio rada Europola, ali stalno vidimo upitnike zbog pouzdanosti, povjerljivosti E, danska sumnja u korisnost PNR-a. E, imamo veliki e, problem s nacionalnim tijelima, recimo u Poljskoj. Kako to utječe na vaš rad? Komisija kaže da postoji prezumcija suradnje, ali to možda nije tako u praksi. Kako suzbijamo kaznena dijela E, a još uvijek e, e, dopuštamo praksu zlatnih viza. Ti se kriminalci propuštaju kroz stražnja vrata po crvenom tepihu. Zlatne vize, zlatni, zlatne putovnice, jesu li to prepreka suzbijanju kriminaliteta? Zahvaljujem gospođi Debol na njezinoj prezentaciji. Dva kratka pitanja naročito o vanjskoj suradnji. Europol sve više ide e, u zemlje izvan Europske unije. Željeli bismo znati kako možemo isigurati da se ta razmjena podataka ne zloupotrebljava zbog kriminalnih ili političkih svrha. E, to se naročito tiče e, suradnje sa Frontexom i ASOM možda ta razmjena informacija može dovoditi u opasnost izbjeglice. Jer ti podaci mogu doći do zemlje prodrijetla. E, kako poštujete propise o privatnosti i zaštiti podataka u toj suradnji? Mi e, ponovno određujemo prioritete. To e, radimo u suradnji sa e, državama članicama, one su naši klijenti. One moraju također reći kojih ćemo se olaganja odreći. Mi ulažemo u inovacije, zatim slanje naših osoblja u žarišta strateški sastanci, misije, mm, mm, e, osposobljavanje i tehnička rješenja, osnivanje e, e, i jačanje borbe protiv droga. Uz ovaj manji proračun to će biti teško i tu ćemo trebati više novca. Konkretno, na primjer, e, program Persin nastavlja IRME. E, to sada koristimo, koristimo za nezakoniti sadržaj e, na internetu. Biti će teško nastaviti s tom aktivnošću uz manje novca. Drugo pitanje o suradnji među agencijama sa Frontexom Imamo vrlo dobru, dobar akcijski plan koji definira razne e, ključne teme e, suradnja sa e, Frontexom i vanjske vanjska djelovanja. Mi tu definiramo prioritete zajedno sa Frontexom E, Europol mora ostati e, e, žarište za obavještavanje o kaznenim djelatnostima u Europskoj uniji, a Frontex provodi djelatnosti na granicama. Sekundarna kretanja su važna tema. Mi također smo tu također e, radimo, surađujemo sa zemljama Schengena. E, imamo e, službenike za vezu na području kiberkriminaliteta. Radimo na svim strateškim dokumentima koji izvještavaju o tom kriminalitetu. CEPOL E, imamo sve više aktivnosti s njima. E, e, CEPOL ima nadležnost za osposobljavanje, mi dajemo ekspertizu u tim aktivnostima kada je to potrebno. Također surađujemo sa javnim tužiteljem. Mm, naime, E, kad budemo imali javnog tužitelja trebamo znati koliko surađivati s njim, e, kako ga izvještavati. Moramo imati jedan centar za kaznena e, djela kako bismo mu pomogli u radu. Agencija za temeljna prava imamo stratešku suradnju, imamo preporuke agencije koje provodimo i to nam pomaže u osposobljavanju e, službenika za vezu e, koji idu u razna žarišta. Sa agencijama želimo e, izbjeći preklapanje, želimo bolju suradnju. Kad se radi o inovacijama, imamo usku suradnju sa Frontexom, Eulizom i državama članicama. Točno se zna tko će razviti što. E, države članice e, očekuju od Europola e, rješenja na europskoj razini. Gledamo tko je najsposobniji na kojem području. Unosimo inovacije na raznim područjima i to dajemo na raspolaganje raznim tijelima, agencijama i tijelima za provedbu zakona u Europskoj uniji. Što se tiče slučajeva na Malti i Slovačkoj, Europol eh, je dobio zahtjev da pomaže eh, u istrazi na Malti i Slovačkoj. Moramo shvatiti koji je naš mandat. Nemamo eh, ovlasti prisile. Samo interveniramo na zahtjev, barem na početku. Pokrivamo odručna određena područja istrage i pomažemo istražiteljima. Koordiniramo sudske dokaze, e, e, radimo kroz čekinku. E, naravno ne zadiremo u ovlasti policije i sudbenih vlasti na području recimo prisele. Koji puta imamo probleme s jezikom? Mi ne određujemo tajming e, akcija, ali možemo igrati važnu ulogu u istragama, naročito sa sudskom medicinom i analitičkom podrškom E, naša je suradnja zadovoljavajuća, ona još uvijek traje. Mi smo na raspolaganju e, tijela za provođenje zakona, ali ne možemo e, odlučivati o follow-upu tih o istraga. Zaštita podataka na evropskoj razini. Tu imamo razne mehanizme, imamo službenike za zaštitu podataka i imamo zajednicu za zaštitu podataka, službu za zaštitu podataka, a i pojedinci nam se mogu obratiti pitanjima, pa onda vidimo možemo li dati e, odgovore koje te osobe ili tijela zahtijevaju. Zaštita podataka je jedan od naših prioriteta Imamo poznat sustav i radimo sve što možemo kako bi se e, držali preporuka EDPS-a e, e, službenik za zaštitu podataka uvijek nadzire obradu podataka. Imamo vrlo stroge propise, a e, moramo e, paziti i u tome kako e, trošimo sredstva. Što se tiče popisa imena putnika, tu imamo jedinicu za razvoj u raznim zemljama. Mi dijelimo dobre prakse, najbolje prakse i pomažemo državama članicama da razviju taj sustav. Pitanje o terorizmu, razmjeni informacija što se tiče e, ljevih i desnih e, radikala, ekstremista, mi ovisimo o informacijama država članica. Kad govorimo o teškom kriminalitetu, mi e, možemo intervenirati samo kad se radi o dvije države članice, a terorizam samo kad se radi o jednoj državi članici migranti, krijumčarenje migranata, to je ozbiljan problem. E, mi imamo jedan centar za prevenciju krijumčarenja izbjeglica, sada imamo e, jednu zajedničku službu za vezu, e, tako da zemlje mogu se sastajati e, e, najmanje jednom tjedno kako bi e, razgovarali o budućim koracima. Hvala. Hvala lijepo. Molimo se da sve preostale članove, da se također drže vremenskih ograničenja. Imamo najmanje 13 članova koji žele govoriti. Morat ćemo sve to učiniti u okviru jedne minute po osobi kako bismo do maksimuma obuhvatili interes. Dakle, molim vas da doista koliko je god moguće sažeto kažete što vas zanima. Počet ćemo sa podpredsjednicom. Ehm, želim vam čestitati na ovom izvješću. Bilo je vrlo jasno i korisno. Također vam želim zahvaliti na komentarima i na odgovorima na da se postavljena pitanja. E, ja bih se pozabavila ulogom Europola u kontekstu informacija i stanja na terenu u Iraku i Siriji. Imamo tisuće e, državljana Unije koji su postali teroristi. A sada kada je islamska država pala, Postavlja se pitanje i zanima me, može li to Europol pomoći? Naime, to je došlo do ozbiljnih oblika kaznenih dijela, kršenja ljudskih prava i tako dalje. Gospodin Morales, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala e, uvaženoj govornici Debola e, na naporima nje tima. E, ja bih se osvrnuo na ono što je spomenuto od strana gospođe Mecola i pitanje proračuna. Imamo strukturu upravljanja e, gdje vrlo pozorno promatramo što se događa sa proračunom za 2020. Vi ste u vrlo teškom položaju. Morate s jedne strane reći da vam treba više sredstava, s druge strane dati i sveobuhvatan razlog zašto što ste učinili. Međutim, zanima me jedna stvar. Zar nije slučaj da je Europol jedinstvena organizacija iznimno visokog profila bez kapaciteta za provedbu, dakle to je organizacija za prikupljanje obješteno relevantnih eh, informacija, ali je i mala. Eh, valja doista uzeti u obzir skromne gabarite te organizacije. Eh, s druge strane imamo države članice, imamo zahtjeve sve veće i veće iz tjedna u tjedan, ne samo na temu žarišta nego i šire i sve to da kako predstavlja proračunska opterećenja. Zar ne postoji, dakle, disproporcionalni teret na leđima Europola? Na koji način bismo vam mogli pomoći, ukoliko je tome doista tako? Hvala lijepa. Hvala lijepa direktorice na prezentaciji. Ja ću nastaviti na rumunjskom. Prema podacima komisije od prošle godine, do 20.000 osoba su žrtve trgovanja ljudima u Europi. A značajan broj tih osoba su žene. Rumunjska je na vrhu popisa, nakon toga slijede Mađarska, Poljska, Bugarska. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Postoji jasan problem u središnjoj istočnoj Europi s obzirom na to što je, odnosno kakva je strategija Europola za nadolazeće razdoblje kako bi se na prikladan način pozabavilo suzbijanjem trgovanja ljudima. Drugo, e, kad pogledamo tehnologiju 5G mreže, tu imamo koristi, ali i ranjivosti. Zanima me koje su to ranjivosti tehnologije 5G s gledišta Europola i također koje resurse imate na raspolaganju kako biste kako bi se adekvatno počelo uvoditi ta mreža 5G. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, gospođo direktorice. Moje se prvo pitanje tiče jedinice za internetsko počivanje. Kada se naiđe na neki kriminalni sadržaj, hoćemo li se pozabaviti poslužiteljima s jedne strane, ali i s druge strane agencijama, odnosno tijelima za provedbu zakona, kako bismo vršili kazni progon za to. Moje drugo pitanje tiče se zadržavanja podataka. Europol gura E, pristup ograničenog e, zadržavanja podataka gdje zapravo imamo određena izuzeća i samo neki profesionalci, stručnjaci mogu pristupati stvarima. Europski sud pravde jasno je naznačio da e, se može prekršiti ljudska prava ljudi prikupljanjem podataka, dakle ljudi koji nisu ni na koji način povezani s ozbiljnim oblicima kaznenog djela. To znači da ograničeno prikupljanje podataka bi zapravo bilo nezakonito kao i drugi oblici. E, prihvaća li Europol taj zaključak suda i na kojem pravnom temelju zapravo, odnosno zaključku, zasnivate svoj rad? Hvala gospodine Rego. Iz e, kluba GUE. Ne, ispričavam se, e, gospođo Dali. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, ja bih e, bila zainteresirana za upravljanje baza podataka s vrlo, sa vrlo osjetljivim podacima i veza toga s etps Na koji način se radi s tim informacijama? Znamo da je prošla godina bilo puno upita, odnosno puno analiza, dio toga povezani s vašim informacijskim sustavom. Ne samo u vezi s osumnjičenicima i osuđenicima, nego i potencijalnim kriminalcima. Zanima me tko su ti ljudi? Kako se to definira i koje sigurnosne mjere imamo na raspolaganju kako bismo eliminirali etničko profiliranje u tom kontekstu što je do sad bio problem ponekad? E, također me zanima vaš projekt e, operativne analize u vezi sa romskom populacijom, odnosno e, ljudima koji mijenjaju područje. Dakle, koje su, koji su mehanizmi ograničenja bili korišteni u tom dijelu i također ljevičarski terorizam postoji dakle upućivanje i na taj koncept. Želite li vi reći da su zapravo nacionalne vlade ključne u tom kontekstu separatističkih aktivnosti recimo u Španjolskoj i drugdje i gdje je to zapravo razdjelnica s obzirom na, odnosno u odnosu na ulične prosvjede. morat ću se brzo pozabaviti pitanjem. Zanima me SIS šengenski informacijski sustav. Svake godine može se pročitati kako će Europol bolje koristiti postojeći pristup SIS-u, e, što bi onda značilo da se u prošlosti to nije adekvatno koristilo. Dakle, što se radi u ovom trenutku kako bi se ostvarila poboljšanja i kad možemo očekivati rezultate, naročito s obzirom na to da imamo ažurirani šengenski informacijski sustav od prošle godine, postoji bolji pristup za Europol, e, vama treba novi ured za Sarin, E, to je pitanje obrade podataka, razmjene informacija. E, gdje ste u ovom trenutku u tom procesu? Kako biste, jeste li spremni koristiti nove opcije koje se pružaju kroz ažurirani sustav i također možete li nam jamčiti da će Europol biti u cijelosti e, sposoban, kadar koristiti taj ažurirani SS? Izvolite kolega. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, hvala lijepa direktorici Debol na prezentaciji radu Europola. Tijekom prošlog mandata bila sam u posjeti pa znam i cijenim to što radite. Kad je riječ o vašem sudjelovanju u nedavnom summitu, odnosno sastanku sa nadležnim tijelima SAD-u, gdje je među ostalim tema bila i razmjena informacija i sigurnost, a isto tako i pitanje interneta stvari i mreže 5G, Jeste li eh, postigli zaključak u vezi sa sigurnošću tih novih eh, uređaja u pogledu mogućeg moguće zloupotrebe u kontekstu terorizma? Kad je o terorizmu riječ, eh, provode se već i provele su se razne operacije razni napadi su suječeni. Govorili ste i o kemijskim i biološkim tvarima, napadima gdje se postoji to koristiti kao oružje. Hoće li to biti veća prijetnja u budućnosti i koje metode i postupke ćete koristiti za suzbijanje toga? Hvala lijepa. Mi smo e, vrlo e, ponosni da ste vi dobili ovu funkciju. Jedno pitanje e, o unutarnjoj sigurnosti. Za to ste predvidjeli polovicu proračuna. Govorili ste o raznim funkcijama koje više ne možete obavljati u smanjeni proračun. Zabrinuta sam govorimo o inovacijama tu ne možemo ništa učiniti, ne možemo više poduzeti. Možete li nam garantirati da će Europol sa ovim proračunom e, e, jamčiti unutarnju sigurnost? Inače moraju zastupnici i zastupnice ovdje hitno nešto poduzeti. E, a Europol ima sve više zadataka, ali sredstva koje dobiva nisu dostatna za ispunjavanje tih zadataka. E, da li bi se mandat Europola trebao e, promijeniti? E, djeca migranata, tu bismo željeli više informacija. Hvala. Eh, evo me iz Belgije sam, ali govorit ću engleski. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na 5G tehnologiju. Svi smo načelno pozitivni u uvođenju te tehnologije, ali postoji ono veliko ali. A to ali ima veze sa problemima vezanima za sigurnost. Eh, kako eh, Europol to vidi, dakle izazove prijetnje u kontekstu tehnologije 5G, Drugo, to je moje prvo pitanje. Drugo se odnoso e, na sekundarnim tokovima migracije. Na primjer, mi u Belgiji smo vidjeli porast e, takvih e, tokova, pa postavljam pitanje, misli li Europol da to donosi neke sigurnosne rizike? Dakle, ti sekundarni tokovi migracije. Možemo pretpostaviti da u tim grupama ima određeni broj ljudi koji su počinili neki zločin, u zemlji u kojoj su prvo stigli, e, a kako se to prati i šta nam općenito možete reći o toj temi. Hvala. Hvala gospodine e, gospodine Hug. Hvala. Ja bih govorio o prevarama i pogotovo bih pitao nešto o odnosu sa bankama. Mi imamo problem u smislu manjih e, prevara, dakle nekoliko tisuća funti, nekoliko tisuća e, eura, međutim one mogu imati razorne efekte za neke subjekte. Dakle, e, tu se lažira, lažno uđe u bankarski račun, a banke nam tu vrlo nerado daju bilo kakve informacije. Imate li vi E, tu neku mogućnost e, utjecati na veću proaktivnost e, u banaka u cijeloj Europi. Zatim žrtve prijevara. Prema njima se vrlo različito odnose različite zemlje. Mi smo u Ujedinjenoj kraljevini nedavno imali jedan skandal. Imali, došlo do jedne agencije koja se zove Action Fraud Možete li nam reći nešto o najbolje praksi u pogledu odnosa prema žrtvama? Hvala. Mm, e, e, Nada ovih, nakon ovih e, govornika željela bih govoriti o pro, proračuni. Prijedlog komisije 20% ispod vašeg prijedloga pa će se postaviti razna pitanja. To pokazuju i e, pitanja naših kolega i kolegica. E, to će utjecati na suradnju e, sa državama, članicama i trećim zemljama. Kako, gospođo direktorice, objašnjavate razliku između vaših zadataka i novca koji vam se daje? I kao posljednji, gospodin Petersen. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala, gospođe Dobolo, na eh, uvodnom izlaganju. Eh, važnost razmjene podataka je eh, ogromna i to ste jasno rekli. Međutim, također imamo niz primjera kad države članice ne podjele odgovarajuće informacije potrebne za borbu protiv organiziranog kriminala ili neku drugu operaciju. Stoga vam postavljam pitanje kako se možemo osigurati da države članice doista razmjenjuju ono što se očekuje da razmjenjuje. Imate li vi odgovarajuće ovlasti da se to osigura da se to događa? I još jedno konkretnije pitanje, a to je e, mobilni uređaj play on this? Uh, how fast uh, are you able to roll this out um e, Baze podataka u mobilnim uređajima, je li to neka tema kojom se agencija bavi i kako? U redu, hvala. Sada se e, vraćamo e, izvršnoj direktorici De bol. Evo imamo još deset minuta. Pa evo, ako nam možete odgovoriti 10 minuta, bilo bi izvršno, ali mi imamo još jednu točku dnevnog reda. Hvala vam na svim tim pitanjima. Što se tiče proračuna, e, i pitanja gospodina Morosa. E, mi trenutno imamo 546 e, ljudi u agenciji koji rade u tri centra za kiberkriminal, za migrante i u EU. Dakle, to su ljudi koji dolaze iz e, zajednice e, agencija, naime ljudi koji rade u e, provedbi zakonodavstva, mahom su ljudi koji su bili ranije u policiji. Zatim imamo osobe za kontaktu koje su podrška i o tome razgovaramo sa komisijom. Imamo 208 ljudi s kojima smo na ugovoru, a komisija predlaže da smanjimo ta broj na 148. Nama je to vrlo velika stvar i važna stvar jer oni su nam potrebni za podršku aktivnostima vezanim uz informacijsku tehnologiju. Oni rade na razvoju sustava, oni e, organiziraju misije, organiziraju sastanke koje imamo, strateške sastanke, operativne sastanke, E, zatim imamo nacionalne stručnjake, upućene nacionalne stručnjake koji su s nama već 3-4 godine. Njih plaćaju države članice, a mi im plaćamo smještaj i dajemo im dnevnice e, imamo 117 takvih osoba. Onda imamo časnike za vezu, njih je 178 a 79 je njih iz trećih zemalja. Oni su u potpunosti neovisni, dakle mi dajemo mogućnost da koriste mrežu, mi osiguravamo vezu, dakle osiguravamo instrumente i dakle mogu biti kod nas u našem sjedištu gdje se on, mogu onda e, bilateralno raditi sa Europolom. Zatim imamo osobu za čišćenje i slično koji su na ugovoru, njih je 118 i jedno 35-40 osoba sa sveučilišta koje nam dođu kako bi jednostavno naučili nešto više o suradnji u području provedbe e, zakonodavstva. Znači, e, posto funkcija su funkcije podrške. Što se tiče proračuna, Uvijek su nam revizori davali dobre izvještaje i dobre komentare. A što se tiče utjecaja e, ograničenja i smanjenja proračuna, ako dođe do njega, on će doista e, se osjetiti jer e, su troškovi i rada policijskih snaga i pograničnih snaga i svih drugih sve veći jer za uspješan rad oni moraju sve više surađivati i zato je vrlo važno da imamo inovativne inovativna rješenja koja se može onda zajednički koristiti od strane svih policijskih snaga, a dakle ograničavanje proračuna to će sigurno utjecati na ono što mi možemo pružiti državama članicama na operativnoj razini. To se već vidi u aktivnostima koje se provode online. Dakle, mi svakog dana moramo odlučivati koje ćemo dijete e, pokušati spasiti. Dakle, mi moramo i birati svaki e, dan tako nešto. Isto tako u borbi sa organiziranim grupama tu imamo jedan cijeli sustav određivanja prioriteta pa možemo se i uključiti samo u one slučajeve koji su državama članicama izuzetni prioriteti. Da kako da onda nisu sve policije svih zemalja sretne s time, ali mi jednostavno više od toga ne možemo što se tiče DPS i zaštite podataka e, u urodu, imamo cijelo jedno poglavlje o, u uredbi o Europolu koje se odnosi na e, tu temu. Mi smatramo da je vrlo važno da to pratimo svakodnevno. Dakle, imamo e, časnika za zaštitu podataka u svom uredu i on svaki dan, nam mi svaki dan procjenjujemo kako upravljamo podatkom podacima i kako obrađujemo podatke. Imamo e, različita oruđa koja su prilagođena različitim područjima kriminala kojima se bavimo i za svako od njih onda definiramo koje ćemo e, podatke obrađivati i kakve ćemo onda rezultate imati, odnosno što ćemo moći pružiti različitim tijelima. Također imamo stalni nadzor od strane nacionalnih e, tijela. Moramo dakle upravljati tim bazama podataka, moramo ih trajno ažurirati, što je također velika investicija. Uredba Europolu je izmijenjena 2017. i uključen je e, pojam integriran e, upravljanja podacima. Do tada smo bili organizacija utemeljena na sustavu, a sada smo utemeljeni na svrsi, što znači da države članice definiraju što mi možemo učiniti time e, što odlučuju koje će, se, e, koje će podatke razmjenjivati s nama. A onda kad dobijemo te podatke mi možemo provoditi analize, tematske analize ili za nešto drugo ili za recimo za podršku operacijama u državama članicama. E, ti podaci ostaju u država članica njihovih e, e, agencija za provedbu zakonodavstva i mi moramo e, poštivati ono što nam oni kažu, znači obrađivati podatke na način na koji oni dozvole da ih obrađujemo. Tu je uredba vrlo stroga. Što se tiče SISA, imamo novu uredbu od 2018. i sigurno je da tu možemo biti bolje E, provedba e, kroz Europol bi morala biti spremna e, do kraja 2019. Pobrinut ćemo se da to bude tako. To jest uključeno u naš akcijski plan za ovu godinu. Prijedlog za zadržavanje podataka putem nacionalnih tijela. Oni će imati pristup tim podacima. Tako da je, mislim, vrlo važno da to svima bude jasno. Što se tiče 5G tehnologije, mi smo e, objavili jedan izvještaj koji se odnosi na novu e, tehnologiju s kojom će e, sve agencije i cijela Unija biti suočeni. Dakle, to smo E, radili u jednoj skupini e, u kontaktu sa praktičarima, sa stručnjacima za nove tehnologije, a imali smo i dobre kontakte sa privatnim sektorom koji dakle, rade na razvoju sustava. Napravili smo jednu sveobuhvatnu analizu budućih trendova, e, predviženja za buduće trendove u pogledu 5G i mi nećemo tada više moći presretati podatke, a cijeloj zajednici e, provedbu e, zakona je zapravo to ključna e, mogućnost. Dakle, moraju moći presretati informacije i jednostavno moramo pronaći neki odgovor na to. Ako govorimo o novim tehnologijama koji će e, utjecati na našu unutarnju sigurnost, onda je vrlo važno da zajednica e, bude uključena u to i da možemo napraviti procjenu utjecaja tih novih tehnologija kako bismo znali s kakvim ćemo se sigurnosnim rizicima i pitanjima baviti u buduće. To je nešto što sve države članice podržavaju i to je stvarno jako velika stvar. Što se tiče e, naših tehnološkog razvoja, e, imamo recimo jednu novu e, platformu u Italiji. Vjerujemo da je to dobar put za budući rad. Dakle, imamo i business case za to, znamo e, što je naš, e, naša nadležnost. E, važno je da znamo koje su prednje, a onda imamo ljude sa sveučilišta iz akademske zajednice koji pokušavaju pronaći dobra rješenja, odnosno rješenja koja nama u zajednici za provođenje zakona omogućuje da dobro radimo. Dakle, u Europol imamo jednu jedinstvenu platformu koja okuplja i privatni privatni sektor, banke, različite države članice, njihove agencije i Europol i tamo se okupljamo i raspravljamo o velikim e, temama u, u pogledu recimo razmjene informacije sa bankama E, pokušavamo pronaći e, neodgovarajuća područja e, i pronaći rješenja. Imamo radnu grupu koja radi, koja će se pretvoriti u centar za borbu protiv gospodarskog kriminala i financijskog kriminala i upravo oni su aktivni u tome. Dakle, kako se, znamo da se moramo boriti protiv organiziranog kriminala tako što ćemo pratiti trag novca, a tu je onda u suradnja banaka vrlo važna. Što se tiče krimčare migranata. Tu je cijeli niz e, izazova za budućnost. E, mi nemamo neke dobre brojke koje bismo mogli pokazati jer još nismo uspjeli napraviti ono što pokušavamo. E, dobivamo određene informacije iz država članica i imamo bazu podataka o maloljetnicima bez pratnje. A mi u Europolu imamo Epifunik koji se e, bavi upravo e, trgovinom e, ljudima i e, maloljetnicima bez pratnje. To je nešto što je nama uvijek važno i na to se u svim našim operacijama se posjetno usredotočavamo u svem onom dakle, što radimo u suradnji s državama članicama. Kao što sam već rekla, uvijek istražujemo mogućnost, nove mogućnosti u, u borbi protiv kriminala, pogotovo organiziranog kriminala koji e, stoji iza na ljudima. A zbog toga nam je vrlo važno da imamo časnike za vezu iz država članicama tako da možemo dobivati konkretne e, informacije i sve to pratiti na terenu. Hvala vam, e, hvala vam e, izvršna direktorice Debol, hvala vašoj agenciji Ropolu, hvala vam na svemu što ste nam rekli, na preciznosti, a isto tako i na nastojanju da prokomentirate i odgovorite na sva pitanja koje su naši članovi postavili očekujemo da ćemo i dalje imati visoku razinu institucionalne suradnje i da ćemo se češće sretati, dakle da ćete nam ponovo doći. Evo sada kada sam to rekao, želim vam još jednom zahvaliti i pozdraviti vas, a mi imamo još jednu točku dnevnog reda pa ćemo nastaviti s time.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 Molim vas, ostanite na mjestima jer imamo još jednu točku kratku, malu. Ja ću se stvarno potruditi da ju skratim maksimalno, ali moramo to odraditi. Jednostavno trebamo odraditi cijeli predviđeni dnevni red, a ovdje na, to, na njemu jest točka koja se odnosi na odluke provedbene odluke vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj. Dakle, to je nacrt jednog izvješća E, molim vas, sjednite još samo trenutak. Moramo se složiti oko ovoga, donijeti e, neku zajednički zaključak. Dakle, provedbena odluka vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra, irskog registra vozila. Dakle, u toj odluki vijeće dakle, odlučilo da omogući svim zemljama da razmjenjuju podatke Sirsko, Sirskom u svrhu borbe protiv terorizma i drugih e, oblika teških e, kriminala. On se temelji na odluci PRUM, dakle tu se radi o PRUMu. A u ranijoj fazi se tu pojavilo e, pismo koje je parlament poslalo e, e, vijeću u travnju 2018. gdje se traži da se što prije pošalje nam je prema određenoj odredbi nekog dokumenta je dakle unutar tri mjeseca su morali reagirati Međutim, e, zbog izbora to se nije moglo odmah napraviti, moralo se e, odgoditi. U srpnju je već odlučilo da će se ovime baviti po pojednostavljenoj postupku, što naš poslovnik dozvoljava, jednostavno zato što je stvar hitna. Moramo, dakle, prihvatiti da vijeće traži od parlamenta to mišljenju. Ja sam vodio sastavljanje tog e, izvješća e, i e, predlaže se prihvaćanje ovog prijedloga bez amandmana. I, dakle, to se radi po pojednostavljenoj proceduri i eto, ako niko nema nekih komentara ili prigovora, možda se možemo složiti oko toga. Ne, evo, ipak mi bismo samo htjeli da se e, zabilježi da ovo da se mi nismo s time složili da e, mi se tome suprotstavljamo zato što se tu prikupljaju osobni podaci na jedan način koji je sasvim neproporcionalan da, ali prema, s obzirom na ljude koji ovdje jesu, vi to govorite u ime e, kluba gua s obzirom da vi niste većina, pa onda mislim da imamo većinu koja podržava ovaj e, prijedlog. Dakle, ovaj prigovor je relevantan samo proceduralno, jer barem u slučaju ako ga podržava barem 10% članova odbora da, da, da. E, u redu. Ja, mi smo malo tu novi, pa to još e, nismo bili toga svjesni, e, ali u redu. Hvala. Gospodine Sahelos, jeste vi nešto htjeli reći? Ne. U redu. Onda smatram da se ovaj e, e, izvještaj može smatrati usvojenim i na taj način ćemo zadovoljiti molbu koja nam je uputilo vijeće. I molim vas da mi date još jednu minutu, samo minutu, jer mi je rečeno da bi ovo moglo biti važno, odnosno da bi moglo biti relevantno da pročitamo obavijest da, da pročitamo odluku koji su izvjestitelji imenovani. Dakle, rečeno mi je da to moram pročitati na glas. Nisam to učinio e, ranije prije prezentacije finskog predsjedništva. Sam htio uštediti vrijeme. Htio sam da sve ide glatko i brzo. I je, uspjeli smo u tome, ali evo sad samo minutu da pročitam. E, ja sam e, izvjestitelj za izvješće o rođaju suradnji e, rođaste iz Srbije, zatim za e, potragu e, na moru, zatim Polo Rangel za VIS, Patrik Jaki za teroristički online sadržaj, Tanja Fajon E, za e, privremeno uvođenje e, granične kontrole na unutarnjim granicama. Jan Kriksuzor Otjen za statističke podatke o zajednici, o migraciji i među zatim e, Tanja Fajon e, za e, zahtjev za vize za Kosovo, Evin Inđir za javni pristup dokumentima parlamenta, vijeća i komisije, Claire Dali Deli za Perikles 4, Mirjam Dali, Fond za azil i migracije u periodu 2021-2027, Tanja Fajon za financijsku podršku upravljanju granicama i vizama 21. do 27. te za Fond za integrirano upravljanje granicama. Monika Holheimer, e, izvjestiteljica za Fond za unutarnju sigurnost, Katarina Berlen za e, program, e, pravosudni program 21. do 27. Fabian Keller za Dublinsku uredbu, Claude Moraes za Agenciju Europske unije za azile ASO, Laura Ferrara, izvjestiteljica o zajedničkom postupku za e, međunarodnu zaštitu u Uniji, Sofie Intervel za standarde za primanje e, prijava za međunarodnu zaštitu, Tanja Fajon za opet standarde za e, mogućnost dodjele državljanima trećih zemalja ili bez, osobama bez državljanstva da budu korisnici međunarodne zajedništva zaštite, zatim Alin Björk, e, okvir za preseljenje, Birgit Sipel, uredava e, o e-privatnosti, e, zatim Birgit Cipel također za elektroničko dokaze u kaznenim postupcima, Claude Moraes, plava karta, Roberta Mecola, sporazum Evropske unije i Lihtenštajna, o ubrzavanju suradnje o snaženju suradnje u, prekogran, prekogranične suradnje, naročito u borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Zatim opolo Roberta Mecola, sporazum između Europske unije i Švicarske u isto svrhe. Zatim Sofija Veld, sporazum Kanade je UA o popisu e, imena putnika Roberta Metzola, dogovori sa Republikom Islandom o načinima njihovog sudjelovanja u radu e, EASO-a. Silvija Spurek, e, izvještaj o pristupanje Europskoj konvenciji o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljsko nasilje. Paolo Arangel o sporazum između Europske unije i Brazila o kratkoročnim e, vizama. E, zatim Betina Volat, e, izvjestiteljica o sporazumu između Europske unije i Srbije, aktivnostima koje provodi Frontex, malo sad skraćujem, ali o tome se radi. Betina Volath, izviteljica za odluku vijeća o sporazumu između Europske unije i Crne Gore. Opet Betina Volat, sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tinek Strik, izvještaj o zajedničkim standardima u vraćanju E, državljana trećih zemalja. Roba France, sporazum između Makedonije, Sjeverne Makedonije e, i Europske unije, Delbo Scorfield o vladavini prava u Mađarskoj i napokon Klara Deli e, za izvješće o produženju i razmjeni asistenata i obuke protiv krivotvorenja, znači Perikles opet. Evo, to sam sada prsinski e, pročitao e, i e, ovdje se ponovo sastavimo. Ne, ne, nalazimo se u ovoj sobi, oprostite, krivo sam rekao. Dakle, imamo zajednički e, sastanak e, sa odborom za kontrolu proračuna e, u pola tri koji neće biti u ovoj prostoriji. Ali onda se nalazimo ponovo u PHS-u u 1A, dakle dva kata niže nego smo nego smo sada. U redu, hvala vam, vidimo se.